Ako nema primjedaba za zapisnik sa prošlog sastanka, onda možemo i taj zapisnik usvojiti. Što se tiče priopćenja predsjednika, nemam ih. Prelazimo na e, točku dnevnog reda e, preporuke komisije, komisiji u vezi sa ugovorom sporazumom TISA. Nećemo imati rasprave o tome, samo ćemo glasati. Najprije ćemo tehničku provjeru napraviti da li e, funkcionira naš, funkcionira naš sustav. Sve je u redu i ni u jednom klubu zastupnika nemamo suvišnih glasača. To čovjeku odmah padne kamen sa srca. Dakle, amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Pričekat ćemo još jedan trenutak. Tako da i gospodin Pascal može glasati. Nadam se da opet nemamo nikog viška. Naravno, Ismail, svi imaju ista prava. I svi koji kasne. Provjerili smo, i još nas nema previše. Sad se radi o njegovom, sad se radi o tvom amandmanu, zato, zato čekamo. Dakle, glasamo sada o amandmanu 11. Bas Eichhout se sad mora požuriti da bi i on glasao. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, to je odbijeno. Prelazimo na amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. Amandman 55. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 protiv, 19 za, odbija se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 26, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. U redu provjerit ćemo elektronički amandman 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 22 prema 20 usvaja se, ali to je bilo knap. Amandman 25, ko je za? Ko je protiv? Suzdržan, odbija se. Amandman 29, ko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 34, tko je za, protiv, to ćemo provjeriti. Znači, amandman 34, otvoren glasanje, zatvoren glasanje. 17 naprema 25, to je odbijeno. Amandman 33, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo također provjeriti elektronički. 33, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. 21 naprema 22, to se odbija. Amandman 32, tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. 32, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 prema 23, to je odbijeno. Amandman 30, koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 30, 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 prema 18 usvaja se. Trideset jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 35. Tko je za? E, pardon, 35 otpada. Amandman 36. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 38, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo također provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 15 naprema 24. Odbija se amandman 40 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 22 naprema 21 usvaja se. Amandman Amandman 22 otpada. Amandman 41. Tko je za? Tko je protiv? To ćemo provjeriti. 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 naprema 21. Odbija se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? i to ćemo provjeriti. Amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 naprema 21 odbija se. Kompromis 4. Kompromis 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 18 naprema 22. To je odbijeno. Amandman 46. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21, 21, odbija se. Amandman 49, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 51, tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. 51, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 15 naprema 25 odbija se. Amandman 50. Drugi dio. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 naprema 22. To se odbija. Amandman 12 tko je za, protiv, suzdržan. Također ćemo provjeriti. Amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 18 naprema 24 odbija se. Amandman 54 tko je za? Tko je protiv? Suzdržan odbija se. Kompromis 5. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 65, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Mislim da si bio sam, nitko drugi iz kluba zastupnika nije glasao. Želite li da provjerimo ili je u redu? Ne, u redu. Znači amandman 67, tko je za? Tko je protiv? Suzdržano odbija se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Amandman 68. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 22 prema 20 usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 prema 22 odbija se. Amandman 52 tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. Amandman 52 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 naprema 20 odbija se. Amandman 57 tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 naprema 22. Odbija se. Amandman 73. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. 73. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 naprema 22 odbija se. Amandman 74 tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 76 tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo amandman 76. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 50 prema 23 odbija se. Amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 prema 22 odbija se. Amandman 78 tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti, amandman 78, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, 18.22. odbija se, amandman 79, ko je za, ko je protiv, suzdržan, to ćemo također provjeriti, 79, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, 20 naprema 20, 22 prema 21 usvaja se. Amandman 80 ko je za, ko je protiv, to ćemo provjeriti. Amandman 80, otvaran glasanje, zatvaran glasanje, 22 prema 21, usvaja se. Amandman 81, koji je za, koji je protiv, koji je suzdržan, odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Provjera. Amandman 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21, 21 odbija se. 21, 21 i jedan, suzdržani. Amandman 2 tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 naprema 22 odbija se. I konačno glasanje od tako izmijenjenoj preporuci. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Još nam tri glasa fale. Zatvaram glasanje. 27 prema 14, jedan suzdržan, dakle usvaja se čestitam izvjestitelju gospodinu Van de Kampu. glasanja smo do sad malo imali, rijetko smo imali ovakvo glasanje. Sada prelazimo na točku 5 dnevnog reda. To je prezentacija komisije o jednoj komitološkoj mjeri o u vezi sa klasifikacijom teških povreda u cestovnom prometu, povreda propisa u cestovnom prometu se radi o prijedlogu komisije o klasifikaciji povreda propisa koji mogu dovesti do oduzimanja dozvole za rad špedicijama. Komisija može ovu mjeru e, e, usvojiti tek samo ako parlament ne uloži veto u roku od tri mjeseca. Kao što znate, parlament je prošle godine prvi prijedlog komisije na ovu temu odbio. E, nakon toga je komisija svoj prijedlog preradila i ponovo ga je sada podastrela Europskom parlamentu na e, razmatranje kako bismo mi e, upotrebili svoju, svoju, svoj mandat za e, eventualne primjedbe i veto na ovaj prijedlog komisije. E, danas ćemo raspravljati o ovom prijedlogu. Hvala vam. Dobro jutro svima. Parlament je dombio novu verziju nacrta uredbe o klasifikaciji ozbiljnih teških povreda o kojem je odbor za promet glasu 30. listopada. Prethodna verzija je poslana parlamentu prije godinu dana, no parlament ju je odbacio zbog nekoliko razloga. Prvi razlog je bio taj što je parlament smatrao da određene povrede nisu dovoljno jasno definirane, da neke povrede nisu uključene i tu ću dati primjer. Dakle, to je na primjer nesukladnost sa pravilima kabotaže. Komisija je popravila verziju koju je prethodno poslala parlamentu i ovu smo verziju dogovorili sa 28 zemalja članica i nacionalnih stručnjaka, te moramo e, imati na umu da će ovu uredbu morati koristiti zemlje članice i nadležna tijela. Zbog toga je za komisiju bilo vrlo važno da o mjerama e, u zemlje članice, dakle ne samo sa da većinski se glasa za to nego da podrška stvarno bude e, velika. Pozivam vas da brzo usvojite tu e, nacrt te mjere, zato što komisija smatra da je prioritet e, ujednačeno provoditi europske propise u Europskoj uniji. No, ujednačena provedba propisa znači i da moramo imati ujednačenu klasifikaciju teških povreda. To će biti i osnova za zemlje članice da ocjenjuju dobar ugled prijevoznika, te pomoći će zemljama članicama da razmjenjuju informacije kroz ERTU 2 sustav, dakle to je Europski registar e, cestovnih prijevoznika. Uzeli smo u obzir zahtjeve i primjedbe parlamenta prije godinu dana Pokušali smo prije svega pojasniti definiciju povreda, osigurati veću dosljednost. Tu bih spomenuo pravilo, to jest povreda o izuzeću od 12 dana. No isto tako smo iskoristili priliku da revidiramo prvi nacrt uredbe i uključili nekoliko novih povreda. To je nesukladnost sa trajanjem vožnje prije mm, obaveznog odmora, e, te nesukladnosti u vezi sa korištenjem tahografa, jer tahograf mora pregledati ovlaštena, ovlašteno tijelo. Još bih skrenuo pozornost na još jedno pravilo, to je, se odnosi na prijevoz opasnih e, proizvoda. i materijali koji su na popisu su oni za koje će prijevoznik biti odgovoran a ne uključujem one materijale za koje će biti odgovoran onaj koji to šalje zatim tu su i pravila o neusklađenosti s pravilima kabotaže kabotaža nije uključena na popis koji je pred vama Komisija smatra da sadašnji mandat za pripremu popisa povreda ne dopušta uključivanje pravila o nezakonitoj kabotaži, zato što povrede moraju e, biti povezane sa sigurnosti na cestama. Čak i kada bismo uključili prekršaj poput nezakonite kabotaže, mislim da je to zapravo tek drugi korak, jer povrede se moraju ocjenjivati eh, s obzirom na svoju obzbiljnost ili težinu, a ako bismo uključili kabotažu, taj bi se, eh, ta bi se povreda smatrala manje ozbiljnom eh, ako se analizira njezin utjecaj na sigurnost na cestama. Svi znate da komisija radi na inicijative za cestovni promet koja bi trebala biti predstavljena krajem 2016 i namjera je komisije predložiti kao e, reviziju uredbe 1071 2009 iz 2009 kako bi sa kako bi komisija mogla predložiti novi popis povreda koji će uključiti i e, neusklađenost pravila o e, kabotaži te ocijeniti e, učinak tog pravila na e, tržišno natjecanje. Na primjer, nesukladnost pravila o za cestovne prijevoznike će biti uključeni u e, sljedeći popis. Eto, toliko od mene mm, sada i komisija je tu za sve, mm, za sva vaša pitanja, da li danas ili kasnije. Hvala lijepa. E, sada onda riječ imaju koordinatori. Hvala lijepa. Drago mi je što je komisija usvojila zahtjeve parlamenta prošle godine, da ih je ozbiljno shvatila, to e, nam je i bila bio cilj Mislim da su sada doista učinjena poboljšanja jer e, sad što se tiče međunarodnog sporazuma o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu e, dobro je da se da su se i te stvari integrirale u ovaj dokument jer je važno, jer je to važan dio naše sigurnosti na cestama. E, što se tiče mog kluba zastupnika, želim signalizirati da smo vrlo zadovoljni i da nam je drago što su želje parlamenta od strane komisije uvažene i sada ćemo to još detaljnije pogledati, ali e, trenutno mogu reći da smo vrlo zadovoljni ovim što je komisija podastrela. Hvala lijepa. E, Ismail Ertug sada ima riječ. Hvala lijepa, dobro jutro svima i s naše strane zahvala Europskoj komisiji e, jer je uvažila naše zahtjeve i djelomično ih e, usvojila socijalisti će glasati za ovaj prijedlog. E, želim e, napomenuti ono što smatramo pozitivim, e, Neprije usvajanje takozvanog pravila od 12 dana, nadalje usvajanje činjenice da upotreba tahografa koji nije odobren od e, nadležnog tijela je tu sada također na e, popisu povreda, to smatramo dobrim i na tome zahvaljujemo komisiji. Međutim, još uvijek tu postoje neki nedostaci e, s pozicije poslodavca. Na primjer, nije se uzelo u obzir ilegalna kabotaža i to želim jasno reći E, nama je obećano da će se te teme obraditi sljedeće godine u okviru e, e, zakonodavnog paketa cestovnom prometu i zato jednostavno idemo na povjerenje i smatramo da će se to obećanje održati. Zamolili bismo komisiju da e, tako jasne formulacije da nema nikakve dvojbe o tumačenju. Na primjer, trenutno nije jasno ako se radi o postupku oduzimanja licence tko u slučaju povrede zapravo gubi svoju licencu, da li e, pod izvođač ili izvođač koji je dao nalog podizvođaču. Dakle, e, te stvari bi u buduće trebalo e, razjasniti, a inače ostajem kod onoga što sam rekao, mi ćemo glasati za ovaj prijedlog, ima povjerenja u e, komisiju da će kod, da će sljedeće godine ove stvari koje sad nedostaju biti razrešene. Hvala lijepa, sada Robert Cile. Ja bih zahvalio Europskoj komisiji što ste nakon godinu dana izmijenili ovu, ovaj prijedlog um, uredbe te upisali dodatne povrede. Mi kao parlament uh, moramo biti vrlo ozbiljni. Mm, bili smo ozbiljni prije godinu dana i to moramo biti i sada. Komentari komisije su vrlo jasni no određena ograničenja nisu uključena u sadašnji prijedlog, poput recimo e, nezakonite kabotaže, to je mm, posve drugačija priča kao što je komisija rekla. I politički govoreći, nezakonita kabotaža je zapravo i čudna terminologija dugoročno ako govorimo o jedinstvenom tržištu. Naravno ja nisam ne mogu predvidjeti što će se dogoditi za nekoliko godina, no politički gledano moramo u cestovni promet uključiti i e, teme poput jedinstvenog tržišta. Tako da imate našu podršku, ali e, rado ćemo još detaljnije analizirati neke aspekte. Hvala vam. Chris Taylor? Ne? U redu. Onda je na redu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 Poznajemo poboljšanja od strane komisije što se tiče socijalnih prevara, no kabotaža i dalje je problematično pitanje. Unutarnje tržište neće moći funkcionirati ako ima nejednakost između e, radnika država članica i možemo reći da e, neravnopravni uvjeti su izvor neravnopravnosti između e, radnika u Europskoj uniji. Sektor prometa je izložen socijalnom dumpingu i imamo posljedice na sigurnost cestovnog prometa. A također tu imamo i to pitanje učinkovitosti unutarnjeg tržišta. Unutar, e, Europska unija mora odgovoriti na to pitanje. E, Europski parlament e, koji je jedini demokratski izabran na izravnim izborima mora E, zapravo paziti da ne da zapravo jedan e, ček, e, potpis čeka koji ne sadrži nikakve određene mjere zato što ne smijete u budućnosti ni u kojem slučaju smanjiti vaše napore na tom području. Možemo reći da što se tiče okvira socijalnog, solidnog okvira, moramo još puno toga se napraviti, a možemo isto tako smisliti ideju uspostavljanje Europske unije cestovnog prometa, Europske agencije cestovnog prometa. Imamo E, zakonodavne tekstove koji su potrebni, ali je potrebno više koordinacije na europskoj razini i bolje e, provedbe kako bi to sve bolje funkcioniralo. Zbog toga kroz provedbene e, akte Europska unija i komisija mora razmišljati na koji način se ovi zakoni mogu provoditi u praksi. Hvala sada Petar Lundgren. Komisija je rekla neke stvari koje ja ne razumijem. Zar vi ne razumijete kako funkcionira taj sektor? Zar ne razumijete zakonodavstvo o kabotanži? Što vi zapravo želite? Želite li da svaki ozbiljni prijevoznik bude žrtva e, konkurencije koja ne poštuje pravila? Da koristi e, vozače koji imaju recimo francuske e, vozačke dozvole? mogu koristiti tri različite vozičke dozvole i voziti e, cijelu godinu. Problem sa propisima o kabotaži jest da je, ih je vrlo lako, vrlo lako počiniti prijevaru. Ako pređete iz Švedske u Dansku preko mosta, treba vam 20 minuta. Istovarite teret u Kopenhagenu, i vratite se natrag i onda vam počinje novi period kabotaže. Dakle, tu je, taj je postupak vrlo lako sustavno kršiti. Propisi o kabotaži su najgori propisi u Europskoj uniji. Jednostavno, toliko ih je teško, e, toliko ih je lagano, pardon, zaobići. Možete e, voziti sedam dana prema sadašnjim propisima o kabotaži. A sada govorimo e, o neograničenom broju ugovora o kabotaži. To znači da možete izvršiti isporuka koliko god želite. To će biti politička odluka vijeća ministara i to je e, izvan kontrole komisije. Bojim se da ne znate kakva je situacija na cestama. Mislim da ne znate koliko se vrši prijevara i koliko su e, poštene i ozbiljne tvrtke žrtve nepoštene konkurencije koje koriste vozače koji imaju gotovo neprihvatljive e, licence i ne poštuju pravila. I je gotovo nemoguće kontrolirati je li to sve doista ispravno ili ne. Problem je da ozbiljni prijevoznici koji dobro odrade svoj posao, da će se pronaći u velikim problemima. i samo puštate tvrtke koje nisu disciplinirane da čine što god ih je volja. Hvala lijepa. E, želim zahvaliti komisiji na ovoj prezentaciji, međutim moram reći da e, ovaj predlog po mom mišljenju nije doista zadovoljavajući u e, Austriji se nismo e, izjasnili za i to iz, sljedećih razloga. E, dakle, tu su uzeti u obzir samo one povrede koje mogu dovesti do teških povreda i smrtnih slučajeva, međutim ciljevi uredbe se time ne ispunjavaju. Dakle, ti ciljevi su poboljšanje sigurnosti na cestama, ali također i e, fer tržišno natjecanje e, i socijalna zaštita i jednaki standardi za sve. U nekim točkama se e, uzimaju u obzir ti strožiji kriteriji, međutim argumentacija da zahtjevi parlamenta da se uključe i drugi provrede kao na primjer socijalni dumping i kabotaža da sada ne mogu biti uključeni po mom mišljenju e, nije e, e, prihvatljivo. Komisija je osim toga i prešla, otišla dalje od svojih nadležnosti, na primjer što se tiče težina, e, težina tereta gdje se gdje se zapravo e, u materijalnom smislu podje, e, mijenjaju neke točke osim toga neki propisi su toliko komplicirani odnosno u kontradikciji sa postojećim propisima tako da je učinkovita kontrola zapravo gotovo nemoguća pod ovim okolnostima ja bi zapravo apelirala da se ovakav prijedlog odbije hvala lijepa hvala lijepa sada peta Dalen ima riječ Hvala. Ovo je jedan od e, najvažnijih elemenata europske politike. Ovdje govorimo o uredbama i direktivama koje se ne odnose samo na prijevoz. Ove se uredbe i direktive odnose i na druge politike i zbog toga moramo donijeti prave odluke. Zato nam je potreban dobar prijedlog. Ja bih htio pronaći odgovor na problem e, prijevare s dokumentima, dakle različitih i isprava, pratećih dokumenata. No, odgovori iz Europola nam ne stižu i zato postavljam konkretno pitanje što se čini kako bi se izbjegle prijevare kad je riječ o pratećim dokumentima i ostalim ispravama i kakve su kazne predviđene. Ovo je vrlo specifično pitanje i samo u 2016 će, e, tek u 2016. će komisija najvjerojatnije predstaviti paket Zahvaljujem i kolegi koji e, traži veću brzinu, no smatram da ima još jako puno toga što bi trebalo popraviti u ovom sektoru. A mi već e, jako dugo odugovlačimo s time i to je šteta. I iako postoji e, namjera da se to riješi od strane Junkera, no činjenica da ćemo morati čekati još godinu, godinu i pol je možda malo predugo. I molim vas vrlo konkretan odgovor na ovo pretizno pitanje. Hvala vam, sada gospodin Golniš. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam zapravo vrlo zbunjen, vjerojatno nisam vidio u potpunosti cijeli film no, ne mogu ovdje suditi o dokumentu koje priznajem ne poznajem. On je vjerojatno bio dostupan na sajtu komisije, no nije bio dostupan e, u radnim dokumentima naše e, skupštine. E, možda sam ja tu pogriješio, nikoga tu ne optužujem. A što se tiče sadržaja, slažem se sa mišljenjem e, e, gospodina Petrana Lundgrena, mislimo da što se tiče sadržaja on ima pravo. No, zbunjen sam što se tiče pojma uredbe koji želi znači dopustiti ukidanje dozvole. Radi se zapravo o aktu koji uključuje kaznene postupke. Ja si postavljam pitanje, imamo li nadležnost da donosimo odluke te prirode e, i to u e, kaznene prirode i mislimo da to nije u skladu sa načelom subsidijarnosti. To je jedna rezerva koja formuliram, ali ponavljam da nisam e, mogao analizirati e, predmetni tekst i svoje definitivno mišljenje ću vam reći u trenutku kad se budem bolje upoznao sa ovom temom. Jučer smo tek dobili ovaj dokument i poslali smo, vas, poslali smo vam ga e, e-mailom, ali glasat ćemo tek u siječnju, tako da do tada ćete imati vremena to detaljno pročitati i proučiti. Sada je Viki Foster na redu. Izvolite, imate riječ. E, Hvala vam. Ja sam jučer propustila taj e, dokument. U smislu nisam ga uspjela naći jako je bilo puno mm, mm, e-mailova i jako puno dokumenata moramo dobiti. Mislim da bi bilo dobro da nam komisija samo ukratko da sažetak specifičnih točaka, a da ne moramo tražiti kroz cijeli dokument. Mislim da bi to bilo jako dobro. Samo kratak sažetak. To bi bilo vrlo korisno. A što se tiče ostalih točaka, već se godinama vode rasprave o ovim temama i mislim da ne smijemo smetnuti suma činjenicu da zemlje članice moraju provoditi propise već, koji već postoje i njihove nacionalne propise te propise na razini Europske unije. Slažem se s onime što je rekao Peter. Postoji problem s granicama, to znamo. A ako nemamo policiju na granicama koja će sve to kontrolirati cijelo vrijeme, onda je to vrlo teško, da ne kažem i nemoguće. Tako da nije dovoljno reći riješimo problem prijevare, zato što to nije baš tako jednostavno, nažalost. I mislim da moramo detaljnije analizirati sve što je do sada odlučeno, a zatim imamo i e, različite pravne sustave u kojima u određenim zemljama članicama je odgovornost na vozaču, a u drugima će zemlje članice biti e, krive za propust. U Ujedinjenoj kraljevini je zapravo vozač taj kojem se na, kraju sudi, to jest kojega se kazneno progoni. Naravno da nećemo sada mijenjati naše pravne sustave, ali mislim da bismo nešto morali učiniti. Htjela bih ovo ipak malo detaljnije mm, pogledati. I naravno hvala komisiji što ste došli jutros k nama. Hvala lijepa. E, samo jedno pojašnjenje. Rok za amandmane je 14. siječanj. Na na plenarnoj će znači se ovome dvadeset 28. veljače. Do tada imamo još malo vremena, ali htjeli smo danas imati raspravu o tome gdje će biti predstavnik komisije, e, zato smo to za danas zakazali. Sada je na redu Matis von Milteburg. Izgleda da, da je ovaj prijedlog dobar kad je riječ o e, cestovnom prometu. Htio, bih podsjetiti kolegicu Foster i ostale kolege da se, europski pravila, da se europska pravila moraju poštovati, ali i da pravila moraju biti ujednačena. To se odnosi i na usluge e, špedicije ne znam da li to uspjevamo zagarantirati, zato što pravila nisu baš dobra. Svi govori o boljem zakonodavstvu, boljem donošanju zakona. A to znači da moramo ukloniti određene prepreke. E, vijesti nisu dobre, zato što ovdje govorimo o paketu koji je povezan, ali se ipak riskira da će doći do fragmentacije zato što e, prijedlozi dolaze sa svih strana. Jedan prijedlog za komisiju je da treba zadržati visoku ambiciju u sektoru prijevoza i transporta, inzistirati na poštivanju pravila, jer su ta pravila jako potrebna. Hvala lijepa. E, vjerojatno je sada Peta Fondalen jako zadovoljan. Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Neću ponavljati ono što je rečeno. Mi smo e, zatražili od komisije da se ponovo pozabavi ovom pitanjem e, kabotaše. Možda parlament ipak to nije najbolje mjesto da se time bavimo. Možemo reći da što se tiče forme i sadržaja, kao što je to parlament i zatražio, komisija napravila e, cijeli niz e, poboljšanja. Imamo još uvijek poteškoće kojim je govorio gospodin Lundgren što se tiče djelovanja u smislu najtežih e, problema. Isto tako što se tiče nacionalne provedbe primjenjivanja sankcija. No, ja bih želio nešto reći što me zabrinulo. U drugoj tablici vezano uz povrede koje se tišću tahografa komisija govori o cijelom nizu povreda i predlaže da se e, određene povrede uključe kao najteže povrede. No, ako se ne želimo podvrgnuti kontroli, onda to nije najteža povreda pravila Unije. Meni je to dosta nekoherentno u cijeloj tablici. Ako se ne želite kontrolirati, ako to odbijete, to je u svakom e, slučaju jako e, teško, kao jako e, ozbiljno, kao i ako imate već prethodno zabilježeni cijeli niz teških povreda. Evo, ja bih vas molila da ovu tabli, molio da ovu tablicu broj 2 uskladite jer mi se to čini potpuno potpunosti nekoherentnim. Lijepa, sada da rečimo Werner Kuhn. Hvala gospodine predsjedniče. Vremena se mijenjaju. Prije 20 godina e, su nizozemci bili glavni prijevoznici u Europi. Međutim, sada traže e, strožije propise. E, tada smo u Njemačkoj vodili rasprave o tome je li neispravno što na primjer nizozemci umjesto jedne tone imaju dvije tone goriva e, koje voze sa sobom jer je gorivo kod njih bilo jeftinije. E, dakle, situacija se mijenja. E, želimo otvaranje tržišta i jednake uvjete za sve, ali želimo i odgovarajuće tehničke standarde. I sada se u ovom prijedlogu e, radi o težim povredama, odnosno e, klasifikaciji povreda, e, kako bi se situacija diljem cijele Europske unije izjednačila. Kako ne bi bilo razlika u tretmanu, da ne bi neke povrede smatrali teškima, drugi ne i tako dalje. Zato je ovaj prijedlog vrlo važan. E, dakle, sve ove stvari, e, vrijeme, vožnje, e, licence vozača, njihova usporedivost, prijevoz e, tereta i tako dalje. Dakle, e, to su iz veliki izvori opasnosti na našim cestama i mora ih se strogo kontrolirati. Ja moram reći dakle da je, smatram da je ovo u redu i važno da se ovakav katalog usvoji, da ga imamo. Ako pogledamo sada e, ove sve točke, dakle ako prekoračite vrijeme za 50%, to je onda e, teška povreda. Naravno da je vozač taj koji je onda odgovoran, e, naravno da se mora e, smatrati odgovornim poduzeće, ali i vozač je taj koji onda mora snositi konsekvence. I mora zapravo i snositi sankcije. Što se tiče kabotaže, mislim da to moramo razmotriti na jedan razuman način. Ako imamo jedinstveno tržište u Europi, onda se moramo oko toga složiti. E, upravo se održava velika konferencija u vezi sa klimatskim e, promjenama, a sada u vezi sa kabotažom omogućujemo da netko vozi s kraja na kraj Europe i onda se e, vrati prazan i opet može stisnuti nulu na e, tahografu i opet krenuti voziti od početka. To nije dopustivo. Mi imamo e, doista veliki e, BDP i e, mislim da moramo uvesti reda u sektor transporta i ova klasifikacija u tom smislu vrlo važna. Dakle, tu bismo trebali i e, uključiti i ove koji voze na, na dugačkim relacijama. Hvala lijepa. Hvala vam. Mislim da se svi slažemo da kad je riječ o, odredbama koje reguliraju radno vrijeme vozača, kada tražimo rješenja kojima želimo povećati sigurnost na cestama ili o pravilima kojima se želimo boriti protiv nezakonite kabotaže i ostalih nezakonitih aktivnosti. Mislim da se oko toga svi možemo složiti. No, s druge strane, stekla sam dojam da neki u ovoj prostoriji neprestano govore o nezakonitoj kabotaži, o socijalnom e, dumpingu, o situacijama na cestama. I na taj način žele smanjiti konkurenciju, a to ne možemo učiniti na taj način. Stalno govorite o socijalnom dumpingu. Molim vas, Dokažite mi da netko ko vodi, ko se bavi ovakvim djelatnostima, da ima niže troškove. Pa ne možemo imati iste troškove e, i iste plaće u Nizozemskoj i u zemljama Istočne Europi. o tome moramo voditi računa. E, sigurnost na cestama, da, naravno. E, kontrole također, ali suočimo se s time da imamo otvoreno tržište, zajedničko tržište, Konkurencija je potrebna i podržavamo je u nekim sektorima, a u ostalima pak ne. Izgleda da je moguće da netko može izgubiti svoju konkurentsku prednost i da mi nastojimo ograničiti konkurenciju. Iskrenula bih vašu pozornost na još jednu e, temu. Puno govorite o socijalnom dumpingu i o plaćama, no pogledajte što se događa u zemljama članicama. Ponekad imamo lažne tvrtke koje e, zapošljavaju vozače iz drugih e, zemalja, ne plaćaju im plaće iz Francuske ili e, Nizozemske, već im plaćaju najniže plaće. I to je također kršenje propisa. Stoga vas molim da budete razumni i nemojte stalno govoriti o socijalnom dumpingu. Naravno da smo u potpunosti za vladavinu prava, ali moramo temeljiti naše aktivnosti i na konkurenciji. Hvala lijepa. E, ja sam također na popisu govornika i time ćemo zaključiti raspravu. Upravo o ovoj posljednjoj točki sam intenzivno razgovarao sa poljskim ministrom transporta i e, Dakle, radi se tu o slobodnoj konkurenciji e, i o tome da i poljski vozači u Njemačkoj trebaju imati šansu, ali da ih se plaća po poljskim e, e, plaćama. Ja sam mu onda rekao, a što bi bilo kad bi taj sektor u Poljskoj propao u budućnosti zato što, na primjer, sada rumunski vozači preuzimaju e onda je on počeo biti nesiguran. Dakle, naravno da želimo mogućnosti prekograničnog, e, prekograničnog rada, ali e, to sve ima svoje granice. Nitko ne može reći da je to jedan problem između istoka i zapada. Dakle, moramo imati pravila što se tiče kavataže i ta se pravila moraju poštivati, zato su nam potrebne kontrole. Druga stvar, tko je odgovoran, vozač ili poduzeće? imali smo posjet, jedan posjet e, kod e, policije i oni su nam rekli da e, neprekidno dobivaju pozive telefonske, na primjer juče od jednog vozača koji je nazvao i rekao molim vas kontrolirajte, ja vozim već 16-17 sati jer mi moj šef zabranjuje da se odmaram. Dakle, što da vozač učini ako e, je u takvoj situaciji, ako zna da mu prijeti otkaz. I zato poduzeće mora imati odgovornost, jer ako e, ako je stvar ovakva kako sam opisao, onda sam ja za to da poduzeće snosi sankcije. I treća stvar, e, cestovni paket, o tome govorimo već godinama. Povjerenica Bulc je za to da se taj paket e, donese, on je zapravo spreman. Ali mi sad u komisiji imamo jednu novu hijerarhiju imamo komesare koji imaju relativno malo za reći, toga za reći i one koji e, imaju veći utjecaj, a na vrhu su Junka i Timemans a oni inzistiraju na bolje regulativi, odnosno ukidanju propisa. E, I već dosta dugo vremena e, Timmermans i Juncker govore da, da, da, to je na putu, dakle, e, na tome se radi, uskoro će biti prezentirano. Dakle, što se tiče tog povjerenja prema komisiji o kojem je govorio Ertug, to je bitna stvar. U svakom slučaju e, bitno je je li se to, da li se na tome već nešto učinilo, odnosno pitanje je zašto moramo čekati ako je to, taj paket već spreman. E, po mojim iskustvima iz proteklih 11 godina E, mi bismo trebali razmisliti ili smo ili se slažemo s ovim što je predloženo ili ne to mora svatko za sebe odlučiti ali komisija odnosno hijerarhijska struktura komisije e, ne znam da li možemo e, njima, prema njima imati toliko povjerenja da ćemo ih čekati još dvije, tri godine sa ovim paket, cestovnim paketom. Hvala lijepa. Gospodine Ližoa, imate riječ. Hvala vam. Moje dojam da je današnja poruka vrlo jasna. Ovaj nacrt uredbe i popis povreda je prvi korak. Nastavit ćemo s radom kako bismo osigurali usklađenost svih europskih pravila, a ne samo pravila koje imaju izravan učinak na sigurnost na cestama, iako je to e, naravno vrlo važan cilj. Naravno, ostali važni ciljevi su i poštena konkurencija te odgovarajući radni uvjeti za radnike i naravno e, vozače. Stoga u budućnosti ćemo posvetiti pozornost time da osiguramo sukladnost sa pravilima, posebice pravilima o kabotaži, zatim pravila o uvjetima za uspostavu i e, borbu protiv takozvanih lažnih kompanija. Što se tiče pripreme paketa za cestovnu inicijativu kojeg je povjerenica najavila, iako ne vidite ništa konkretno, jamčim vam da većina mog odjela intenzivno radi na pripremi te inicijative. Prvi korak te inicijative je e, ex post evaluacija postojećeg zakonodavstva. Želimo vidjeti da li pravila odgovaraju svrsi, jesu li jasna i ako jesu jasna, e, da li je problem leži u provedbi. Isto tako mogu vam e, reći da u uredbi 1071 iz 2009, 1072 iz 2009 o ulazu na um, tržište cestovnih prijevoznika. Dakle, te su uredbe također predmete analize. I na kraju ćemo na temelju te evaluacije sa pripremom procjene učinka. Što se tiče odredbi i pitanja koje ste vi postavili. E, pitanje gospodina Rikea o mogućoj nesukladnosti između e, stupnja ozbiljnosti i e, falsificiranih dokumenata te odbijanja davanja pristupa dokumentima. To je povreda u skupini dva falsificirani dokumenti i odbijanje davanja dokumenta na uvid su, ja mislim, ocijenjeni e, na istoj, kao ista težina, to jest isti stupanj težine. Ne možemo nepristanak davanja dokumenata na uvod um, ocijeniti kao težu povredu, zato što bismo onda morali mijenjati e, aneks uredbe. A to ne možemo učiniti provedbenim aktom. Zatim pitanje gospodina Vandalena, ponovno o falsificiranim dokumentima. Po mojem mišljenju falsificirani dokumenti jesu na popisu povreda. Posebice bih spomenuo neispunjavanje uredbe Europske unije o dokumentima koji se odnose na potvrde o vozačima, o licencama za rad i vozačkim dozvolama. Sve to jasno navedeno u skupini e, A28. Zatim tu su i povrede koje se odnose na falsificirane dokumente u skupini 10 i u skupini 11. I na kraju bih još rekao da je ovaj tekst vrlo složen i vrlo tehnički. I zato smo prije nekoliko tjedana pripremili jedan dokument u kojem smo nastojali objasniti logiku ovog novog popisa povreda. Ja se nadam da će vam to biti korisno. Osim toga objasnili smo i nove e, povrede koje smo dodatno objasnili, to jest nove povrede koje smo uključili u novu revidiranu listu. Želim još jednom upozoriti da je rok za amandmane 14. siječanj e, ovdje kod nas u tajništu, a na plenarnoj sjednici ćemo o tome glasati 28. veljače. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Slaganje izvršnog direktora Europske agencije za pomorsku sigurnost gospodina Milija. Možda da vas još jednom podsjetim da smo e, organizirali posjet MC u Lisabonu, Merija Kilunen i Robert Zile su u rujnu posjetili agenciju i postoji izvješće o tom putovanju, o tom posjetu. Oni koji ne žele slušati, e, molim da napuste dvoranu. Dakle, najprije želim srdačno pozdraviti izvršnog direktora EMSE, gospodina Milija i kao što sam već rekao, jedna delegacija našeg odbora posjetila je EMSU u Lisabonu, Merija Kilonen i Robert Zile sudjelovali su u tom posjetu. E, postoji dakle izvješće o tom posjetu koje smo članovima odbora dostavili putem e-maila dakle raspolažete izvjesnim informacijama, a sada e, sa zanimanjem očekuju izlaga, čekujemo izlaganje gospodina Milija. Izvolite, imate riječ. Hvala vam puno, gospodine predsjedniče, časni članovi Europskog parlamenta, dame i gospoda. Hvala vam što ste me danas e, pozvali ponovno danas e, i dali mi mogućnost da vam e, dam informaciju o sadašnjim aktivnostima EMSE i izazovima za budućnost. Želim ponoviti svoju zahvalnost ovom odboru koji je pokazao veliku podršku te također je bio isto učinkovi što se tiče rezultata EMSE od njezinog stvaranja 2000 druge godine. Za razliku od prošle godine, ja bih sada želio istaknuti glavne prioritete izazove za ems u e, nadolazećim godinama. Kad govorimo o izazovima, najveći izazovan e, ima e, znači horizontalnu prirodu, a radi se o uključenju cijele agencije što se tiče osiguranja da se daju ključne zadaće i to na osnovu raspoloživih iskustava, e, resursa. Znači, mi smo postali platforma, prepoznata platforma za davanje usluga, isto tako skupljanje znanja i isto davanja tehničke e, pomoći e, državama stranica, članicama, komisijnim službama, drugim agencijama. E, kao možete ovdje vidjeti, agencija je počela 2013. godine e, primjenjivati e, smanjenje broja osoblja od 5% kako bi se uskladila sa ciljevima institucija. No, možemo reći da je, su zadaće agencije bile i povećane. Mi smo sada došli do toga E, da shvatimo da bi daljnje e, smanjenje e, ljudskih resursa zapravo bilo vrlo loše jer bi time ugrozili prioritete u našim zadaćama. Isto tako e, želim vam zahvaliti e, što ste 2014. godine e, sudjelovali u strateškoj lizi i isto tako najavljivanju 2016. godine iste studije. Možemo reći kao ključni čimbenik ono što ste nam vi dali kao informaciju je bilo izuzetno važno za agenciju. E, za EMS-u sigurnost brodova je u srcu naših aktivnosti. Naš e, rad je prije svega povezan sa sigurnošću e, brodskih putnika i to ćemo nastaviti u budućnosti. U 2016. godini rezultati EMSA studije o znači stabilnosti put putničkih brodova na e, oštećenje će biti baza za e, europski prijedlog vezano uz e, razinu sigurnosti brodova. Osim toga, isto tako ćemo imati pokretanje studije što se tiče znači zaštite od požara na roro brodovima, putničkim brodovima sa pod, isto tako podrškom čimbenika. A isto tako ćemo podržati i dalje Eh, ak, tehničke akcije u okviru druge faze ove provjere sigurnosti putničkih brodova. E, kao što znate na europskim granicama vrlo često imamo e, stvari koje loše krenu i imali smo e, prošle godine više od 300 3000 incidenata koje je dovelo do znači 51 broda koji je bio izgubljen prošle godine moramo naučiti da se služimo tim greškama Moramo sakupljati e, informacije o e, ovim nesrećama i to je izuzetno važno. E, ono što je izuzetno važno je da se također e, osnivamo na e, istražnim izvješćima, isto tako po hranjanju podataka. To je tako dob, vrlo dobar izvor javnom mijenju informacija o našim aktivnostima. U 2016. godine EMSA će i dalje pomagati državama članicama Europskoj komisiji što se tiče provedbe međunarodne i europske europske, europskog zakonodavstva vezano uz područje prevencije e, zagađenja od strane brodova. To će uključiti znači podrška e, poboljšanju implementacije u, na lučkim uređajima, isto tako podršku državama članicama i industriji što se tiče direktive o sumporu i isto tako e, razvijanju alternativnih goriva za brodove. Isto tako pomoć Komisiji u provedbi uredbe o monitoringu, izvješćivanju i verifikaciju emisija CO2 u e, pomorskom prometu te također pomoć komisiji u provedbi uredbe o e, recikliranju brodova. EMSA je također e, razvila TETIS sustav koji bi mogao biti znači korišten za sve režime državnih kontrola i inspekcija što se tiče luka to je bilo dalje razvijeno 2015. godine kako bi e, služilo znači sustavima informiranja unija da zabilježe i razmjenjuju informacija e, vezano uz e, sukladnosti što se tiče provjera ili inspekcija u okviru europskog prava. Prvi legalni akt je bio revidiranje direktive o sumboru kroz TETIS S E, znači sustav koji je bio razvijen u okviru tri mjeseca. Mi smo željeli da to bude jedini e, informacijski sustav Unije koji će, se, koji će biti povezan sa inspekcijama i verifikacijama. Uredba o e, praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog proveta, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji, sve je to e, nešto čima ćemo se pozabaviti i sljedeće godine. E, isto tako sljedeće godine agencija će nastaviti pomagati susjednim zemaljama u osmišljavanju standarda i zakonodavstva. Imamo znači projekte za Mediteransko more, Crno i Kaspijsko more i, i Jadran i to također ćemo tome e, polagati posebnu pažnju. A možemo reći da osoblje AMSE, e, nije samo pripremno za korištenje službi e, u okviru CleanSend ili Network of Stands by Oil vezano znači uz E, poboljšanje situacije što se tiče zagađenja od nafte. U 2016. godine također ćemo podržati proces e, što se tiče poboljšanja unutarnjeg prometa i učinkovitosti. Imamo znači taj koncept jedinstvenog e, zapravo e, e, prozora koji je izuzetno važan za agenciju. U 2016. godina nakon konzultacija sa carinskim službama mi smo također pokrenuli pilot projekt o pojednostavljenju i harmonizaciji formaliteta što se tiče teretnog prometa i mi bismo e, željeli vidjeti i pokazati kako se te formalnosti što se tiče kargo prometa mogu biti e, prosljeđeni u taj nacionalni jedinstveni promet i to u okviru takozvanog e-manifesta. Isto tako ćemo koristiti cijeli niz tehničkih opcija koje su na raspolaganju u europskim institucijama, politikama i državama članicama. E, to je nešto izuzetno važno u e, samom e, pejzažu koji se mijenja i u tom smislu mi želimo stvoriti zbilja vrlo učinkoviti sustav na području pomorskog prometa. EMSA također daje i posebno smišljenje službe nadgledanja pomorskog prometa, posebno na području e, identifikacije i praćenja brodova Frontexa, Europske agencije za e, upravljanje e, i operativne suradnje na vanjskim granicama i to država članica Europske unije. E, ta e, služba će biti je operativna od travnja 2013. godine i biti će ponovo pokrenuta u svibnju 2016. godine. Službe e, se daju osnivajući se na kombinaciji znači sustava identifikacije brodova što se tiče njihove pozicije, isto tako davanja informacija u okviru Frontexa i Euro, sustava. Možemo reći također da je agencija dio pilot projekta koji se želi integrirati takozvani e, sustav e, e, upravljanja na daljinu koji bi se to uključio u pomorski ekosustav. To će omogućiti najbolju identifikaciju malih brodova koje koriste migranti kako bi prešli more. Isto tako želimo stimulirati e, misije koje imaju više ciljeva i to u okviru različitih e, e, znači različitih monitoriških misija na moru uključujući search and rescue i bespilotne letilice na daljinsko upravljanje. Ono što ćemo e, sljedeće godine napraviti je također i razvoj e, službi Kopernikus za e, sigurnost u aplikaciju. Dele, ugovor o delegaciji će biti potpisan danas i 2016. godine ćemo isto tako vidjeti povećanje početak provedbe ovog ugovora. Agencija će dobiti 40 miliona tijekom pet godina a imat ćemo također i u inicijalnoj fazi osmišljavanje službi kako bi se fokusirali na poboljšanje integriranih službi e, nadgledanja e, mora i to u skladu sa potrebama različitih e, e, e, klijenata. Također želimo igrati vrlo važnu ulogu u odgovoru na zagađenje mora. U tom smislu smo stvorili jedan sveobuhvatni lanac koji će, a, koji će biti funkcionalan od 2016. godine ćemo moći također pokriti i zone Madeire i Kanarskih otoka. Kad govorimo o odgovorima na moru što se tiče zagađenja imamo prave odgovore Imamo brodove koji e, su u vlasti privatnih, e, e, privatnog vlasništva, no koji imaju isto tako ugovor sa EMSom. To znači da će oni odmah nas prestati svojim komercijalnim aktivnostima ako postoji sumnja na znači zagađenje i to u okviru 24 sata se mora naći odgovor uključujući znači u naš sustav odgovora na zagađenja isto tako i zagađenje iz od e, instalacija znači postrojenja za naftu i plin je nešto što je izuzetno važno e, to znači da će naši brodovi uključivati nove e, sustave i nove službe kako bismo e, podržavali države članice u ovom mehanizmu odgovora na zagađenje. Iz ove slike možete vidjeti da ugovorni e, brodovi EMSE su e, zbilja opremljeni ovim mehanizmom borbe protiv zagađenja. Znači imamo cijeli niz ovih prioriteta i izazova koje sam vam e, opisao za 2016. godinu i time vam sam zapravo dao jedan pregled aktivnosti za sljedećih 20 mjeseci. Ja u svakom slučaju vam ponovno, e, vas ponovno pozivam da nas posjetite u našem sjedištu u Lisabonu, kao što su neki od članova i napravili e, prošlog rujna. Hvala vam. Hvala vam. Nakon ovog lijepog izlaganja nećemo ići po redu po klubovima zastupnika. Riječ ima najprije gospodin Robert Zile. Izvolite, imate riječ. Da, bilo je izuzetno iskustvo kad smo posjetili EMS-u uh, u rujnu prošle godine, u rujnu zapravo. Hvala vam u svakom slučaju i na e, poklonu koji je simbol EMSE. Bio sam impresioniran vašim profesionalizmom i svim e, sudionicima. Imali smo cijeli niz pitanja što se tiče suradnje sa Frontexom kad govorimo o sigurnosti na, pomo, e, na moru i možemo reći da što se tiče naših pitanja mi smo zbilja e, dobili vrlo profesionalne odgovore što se tiče isto tako poveznice sa e, pitanjima migranata. Kad govorimo o korištenju tehnologije, E, onda vidimo da su brodovi zbilja raspoređeni na svim strateškim mjestima. Isto ste tako govorili o ovim bespilotnim letjelicama i nadamo se da ćete to koristiti u vašem budućem projektu, kao što ste to rekli. Isto e, ono što E, radite je izuzetno važno za istrage što se tiče pomorskih nesreća, no isto tako i prevenciju. Moje pitanje je jedno. U e, znači u ovom odboru u prosincu očekujemo e, da radimo na direktivu o lukama. Imamo znači zakonodavstvo o lukama. Da li vidite neke E, rezultate e, koje onda znače da ćete vi imati e, više potrebe za financiranjem ili ljudskim resursima. Da li znate stajalište vijeća, ali da li vidite da li u nekim područjima gdje će biti politička uloga, politička volja biti da se to znači mijenja, da li će tu to značiti dodatna sredstva? Hvala. Hvala vam e, što ste e, došli danas e, ovdje podijelili s nama informacije o budućem radu EMSE. Mislim da je ovo izlaganje bilo izuzetno interesantno i važno. Jako je važno da dobijemo informacije u okviru odbora za promet. Imam dva pitanja. Mislim jedan od glavnih izazova će biti izazov što se tiče zaštite okoliša posebno u pomorskim zonama. Znamo da direktiva o e, sumporu postoji, imamo također i zagađenje na moru. Kako vidite ulogu EMSE u budućnosti kad e, govorimo o kontroli onoga što se radi na moru, što operatori radi na moru? Kako vas mi također možemo e, podržati u vašem radu što se tiče ovih okolišnih izazova? Drugo pitanje je vezano uz e, pitanje izbjeglica i također e, klimatskih izazova. Danas imamo eventualno manji problem, a onda ipak moramo imati na umu da se e, utjecaj klimatskih promjena će se prvo vidjeti na nekim malim regijama, a kasnije će se vjerojatno problem e, ojačati i povećati. Jeste li vi pripremljeni i da li znate kako, ćete, kako možete biti bolje pripremljeni na ove izazove u budućnosti? Ja se bojim da će to zapravo doći vrlo brzo. Mislim da sam tu postavila zbilja jako lagana pitanja. Hvala vam. Hvala i vama što ste nam došli održati ovo izlaganje. Mislim da možete biti zadovoljni onome što ste učinili i mm, kako smo i mi u odboru sretni od kako je ova agencija počela funkcionirati. Znamo koje uloge ima agencija, koje zadatke i koje resurse. No s druge strane, mi iz odbora za promet doista cijenimo tu agenciju. A cijenimo je zbog rada kojeg čini. Ja sam nekoliko puta bio izvjestitelj za teme iz vašeg područja nisam bio na tom spomenutom posjetu, ali bio sam na otvaranju agencije u Lisabonu. I ovaj je odbor uvijek podupirao i nove zadatke za agenciju i nove resurse. S jedne strane je pozitivno da niste iskoristili to jest da mm, ste smanjili ljudstvo, ali bez da ste smanjili e, opseg No, moje je pitanje da ako se nastavi na ovaj način, hoće li mm, broj osoblja biti primjeren novim zadacima koje agencija dobiva. o tome treba voditi računa. I htio bih jednu stvar reći. Drago mi je da ste da se bavite i temom Kanarskog otočja, otočja. Dakle, o brodovima koji su u stand i koji imaju e, dvojnu namjenu i koji mogu pomoći u slučaju zagađenja. I kakva je aktivnost tih brodova koji su, e, prema mojem mišljenju, bili vrlo aktivni u spričavanju katastrofa? Drugo pitanje, što mislite o novim tehnologijama poput satelita za otkrivanje zagađenja, mrlja i za sprječavanje da netko tko ima loše namjere e, plati da bi zagadio. Mislim da je to e, kompliciranije. I na kraju, novi tužan fenomen izbjeglica. Neki bježe zbog gladi, neki zbog sukoba. To je naravno dovelo do ogromnih, ogromnog broja mrtvih, pogotovo na Mediteranu. To je naše more, ali naravno u Španjolskoj se e, i u Italiji se to nekako najviše osjeća u tom području stalno dolazi nova pomoć kako bi se spriječile takve, takve katastrofe i to u suradnji sa Frontexom. Htio bih da nam kažete i nekoliko riječi o tome. Što činite, što možete učiniti i kakav je rezultat tih aktivnosti. Hvala vam. Čestitam. Nastavite eh, raditi kao i do sada. Do sada. Mislim da mm, radite stvarno uspješno i stvarno vam još jednom od srca čestitam. Hvala vam i dobrodošli u ovom ime socijaldemokrata želim reći koliko dobar posao obavljate u okviru ovih izazova što se tiče klimatskih promjena. Mi u svakom slučaju ćemo ovdje u odboru osigurati da vi imate resurse za budući rad. Ja sam pogledala iz vaše sveukupne analize e, nesreća i pogledala sam brojke. Ono što je važno iz tih brojki da zapravo imamo povećanje tendencija i povećanje e, i žrtvi i e, nesreća. Za nas kao socijaliste i demokrate ono što nas brine je pitanje, znači edukacije, uvjeti i da zapravo imamo dobar rad u sektoru što se tiče samih uvjeta. U takvim uvjetima gdje to nije osigurano možemo e, se bojati da će i brodovi more biti manje sigurno kad govorimo o nekim e, brojkama, možete li nam onda reći na koji način se to e, zapravo može horizontalno i transverzalno analizirati? Gospodin Zile je isto tako govorio o ovoj uredbi o brodovima. Naravno, tu e, postoje razlozi za zabrinutost. Te dobro je pitanje da li će nova sredstva i novi resursi bili, biti potrebni u ovakvim uvjetima. Imamo znači u uredbu o e, znači E, samim lukama što se tiče ovih minimalnih e, zahtjeva što se tiče sigurnosti. Naravno, potreban je e, socijalni dijalog, no u okviru ove uredbe potrebno da ustanovimo te minimalne standarde što se tiče same sigurnosti. Možemo reći da cijeli niz dr, zapravo članova govore o zabrinutosti. Da li je potrebno da se uredba sada osmišljava? e, morat ćemo u svakom slučaju biti vrlo oprezni kada budemo o tome glasovali u e, prosincu. Jackie Foster, izvolite. Hvala vam puno. Hvala vam na vrlo e, zanimljivoj prezentaciji. Ja sam, e, dolazim s otoka iz Velike Britanije i mi smo okruženi vodom možemo reći da e, ozbiljno na situacija što se tiče nesreća je nešto što je industrija, pomorska industrija morala prepoznati i priznati. Možemo reći što je izuzetno važno je da zapravo na najtransparentniji način se bavimo tim nesrećama jer u tom smislu ćemo imati i više prevencije. No kad govorimo o logistici, to je onda možda malo teže uspostaviti u pomorskom sektoru, no vršimo napor e, i drugih i država članica, zapravo vršimo vršimo pritisak njih kako bi imali vrlo solidno zakonodavstvo na tom području. Vrlo je zapravo teško e, ponekad ostvariti sve što želimo u okviru određenih stvari. A kad govorimo o ovim bespilotnim letjelicama, upravo sam pročitala izvješće o tome. E, e, u komercijalnom sektoru ti dronovi se sve više koriste i možemo reći da parlament to vrlo pomno prati, imamo vrlo dobro izvješće, a isto tako se nadamo da ćemo imati dobre smjernice za zakonodavstva. Jer bi treba vidjeti na koji način ćemo moći regulirati to područje. No problem leži u Znači, e, ovdje smo govorili o direktive o udjelu sumpora, znači korištenje, korištenje E, znači ovih odredbi u pomorskom sektoru. Mm, sljedeće nizozemsko predsjedništvo će e, se ti, nadamo time e, pozabaviti, a ovo pitanje što se tiče udjela sumpora u pomorskom prometu je izuzetno važno. Znači imamo ovu direktivu o sumporu u brodskim gorivima. No, pojavio se problem što se tiče samih rokova. Amerikanci su podig, znači osmislili moritori vezano uz brodove koji moraju biti obvezni imati određene, određene opremu. No, imamo u Europskoj uniji brodove koji imaju svu potrebnu opremu i ulaze u luke i zatim im se govori da nisu e, usklađeni sa direktivom o čistim vodama a imate na primjer luke gdje ne možete napraviti A, B ili C stvari jer ima nekakvih lokalnih e, propisa koji to ne dopuštaju. To je nešto što se ne bi smjelo događati jer zapravo poslovni sektor e, treba sigurnost kako bi znao kojim se svim propisima treba podvrgavati, kako će funkcionirati. To u svakom slučaju e, predstavlja veliki problem za veliku industriju, a nije nam potrebno da imamo problema s njima. Znači imamo agenciju i vijeće i druge e, sudionike koji bi trebali riješiti taj problem. Nizozemska je e, država koja također e, vrlo, ima vrlo velik ovaj pomorski aspekt i time bi se trebala pozabaviti. Rekli ste cijeli niz stvari koje su bili izuze, koje su bile izuzetno interesante, ne mogu se sa toga svega doticati, no hvala vam u svakom slučaju na ovom izlaganju. Hvala. Hvala. Hvala vam gospodine Mili, ja sam, svidjela mi se vaša prezentacija i htio sam vam čestitati na vrlo detaljnom programu rada agencije. Imam nekoliko pitanja o novoj tehnologiji, o dronovima. To je zapravo nije čudno budući da sam izvjestitelj u sjeni e, izvješća gospođe Foster. Moje pitanje je što trebate od europskih institucija da biste dobili ovlasti da bolje koristite nove tehnologije poput bespilotnih letjelica? To je recimo i u pitanju e, izbjeglica, otkrivanju e, zagađenja i emisija. I još specifičnije pitanje je što očekujete od odbora za promet. Hvala. Sljedeći je Keith Taylor. Molim mikrofon. Dobar dan. Hvala vam gospodine Mili na vašem izlaganju. Ja sam planirao otići u Lisabon ovo ljeto, ali eh, ozlijedio sam koljeno i nisam mogao putovati. Nadam se da ću jednoga dana moći prihvatiti vaš ljubazan poziv. Prije nekoliko godina je ovaj parlament glasao kako bi EMSA dovela dodatne ovlasti u sprečavanju e, zagađenja iz naftnih i e, plinskih postrojenja. Interesantno je da ste povećali e, vaše područje koje zemljopisno pokrivate i da koristite dodatna plovila pod ugovorima. Imate li planove za proširenje tih usluga i ima li EMSA dovoljno resursa za obavljanje svih tih zadataka. Hvala vam sada Claudia Montero. E, hvala vam, izvršni direktire. Ovo ovo je bilo stvarno detaljno izlaganje o vašem radu. Spomenuli ste e, luke, nove tehnologije. I drago mi je da na tome radite. Moram reći da mi je jako žao što nisam uspjela otići e, u Lisabon. Bilo bi mi drago da sam mogla posjetiti vaše prostorije agencije. Imam pitanje o obrazovanju i obuci. Jeste li razmišljali o, o tome kako unaprijediti obrazovanje i obuku? Najveći broj nesreća koji se događa e, se uglavnom događa zbog ljudske pogreške i to posebice u slučaju kruzera mm, tamo je velik e, dio posade dolazi iz trećih zemalja imate li neke planove u tom smjeru možete li e, pokrenuti europsku inicijativu u tom području i zatim pitanje o izbjegličkoj krizi koju su spomenuli i ostali kolege. Možete li nešto više reći o e, suradnji sa Frontexom? I hoće li se ta mm, suradnja nastaviti? Zatim spomenuli ste vaše zemljopisno područje djelovanja. Možete li e, malo bolje pojasniti na koji način e, funkcionira suradnja sa zemljama članicama u, e, na sredozemlju. I možda da nam nešto više o tome kažete, te o arhipelagu Madeire. Hvala vama sada, Petar von Dalen. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. I ovo je jedno područje u kojem e, Junkerov tim nije dovoljno aktivan, naime agencije, oko polovice agencija su pogođene time. postoji niz agencija bez kojih bi se lako moglo, ali to ne vrijedi i za EMSU. E, mi smo poslali delegaciju u Lisabon i vidjeli smo da EMSA doista odrađuje važan posao, a to se vidi iz današnje prezentacije. EMSA je agencija koja doista dokazuje svoju korisnost. Imam jedno konkretno pitanje. Na početku ste govorili o analizi nesreća i incidenata. E, rekli ste da je bilo 99 ozbiljnih takvih slučajeva. Međutim, te se analize e, provode već dulje vremena, nisu tak jučer uvedene, već se dugo dakle uči e, iz tih iskustava. Možete li nam dati jedan konkretan primjer za to? Kakvu korist je dala jedna takva analiza? Kako vi te analize provodite, imate li dojam da se na taj način doista uspjeva spriječiti neke nesreće? E, rekli ste da, da provodite te analize i da se zbog toga smanjio broj nesreća. Dakle, zato postavljam pitanja, pitanje jer imam dojam da se izvjesne nesreće sada e, češće događaju u pomorskom prometu. Naprimjer, neki problemi kod vuče, kod e, lanaca e, od sidra, dakle ponekad se događa da se ti lanci zavuču, da pucaju, e, Dakle, to je jedno rizično područje. Možete li nam reći malo više o tome? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti kao e, njemački zastupnik e, za e, područje Njemačke na Baltiku. Za nas je pomorski promet doista od središnje i važnosti i u našem je fokusu. Dakle, tu postoji cijeli e, niz tema koje su u fokusu našeg interesa. A kako sada primjenjujete, e, smatram da je izvrsno što sada primjenjujete nove tehnike. E, ja poznajem tehnike koje su bile u upotrebi prije. Dakle, postoje iskustva što se tiče vuče brodova, također nizozemci imaju taj iskustva i postoje e, skupine za, radne skupine za e, slučajeve havarija kod takvih slučajeva. Da li imate e, iskustva u vezi s tim, odnosno da li vi imate utjecaja na te ekipe koje se aktiviraju u slučaju havarija? Dakle, kako koordinirate između zemalja članica e, angažman tih e, ekipa za intervencije u slučaju havarija? E, smatram da je izvrsno što radite i preventivno. Moje pitanje, dakle, bespilotne letjelice, to je jedna stvar, ali e, sigurnost brodova i s tim u vezi e, naš sustav Galileo. E, vi ste pokazali statistike, one su izvrsne, ali E, Gibraltar i Bosvor su dva, dvije ušice igle gdje trebamo doista raditi preventivno. I na kraju želim vam još jednom zahvaliti na vašem angažmanu. Hvala lijepa, ja sam na kraju popisa govornika, imam dva kratka pitanja. E, prvo je, znamo da je teško ulje štetno za okoliš, to je jedan e, otpad, otpad koji nastaje kod E, prerade nafte i znamo da je problem e, što učiniti s tim otpadom. Možete li reći kada će teško ulje biti zabranjeno? Od kada? znamo koje su alternative e, i one imaju mane, ali su bitno bolje od teškog ulja. To naravno ima veze sa novcem, ali e, okoliš i ljudsko zdravlje bi imali velike koristi od zabrane teškog ulja. Možete li nam reći nešto o tome? Drugo pitanje, naravno da su, da su se e, dogodili dogodile nesreće, na primjer nesreća Flamenije E, o tome se e, dosta raspravljalo zato što sljedeća najbliža luka nije bila u stanju pomoći nego se brod morao vratiti tamo odakle je krenuo u svoju matičnu luku. Mislim da su takve da je ta problematika nešto što mora imati našu e, punu pozornost i da mora nam biti prioritet. Koja ste iskustva izvukli iz e, nesreće Flamenije? Molim vas, e, odgovorite na to pitanje. Evo, imate riječ. Hvala. Uh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala i članovima na pitanjima. Izgleda da ima puno pitanja, a nemam baš puno vremena, tako da ću pokušati neka pitanja objediniti i vidjeti hoću li vam uspjeti odgovoriti. No, ako ne uspijemo odgovoriti na sva vaša pitanja, poslat ćemo vam pisane odgovore putem maila. Najprije bih rekao nekoliko riječi o e, osoblju, o ljudskim resursima. Kada smo dobili komunikaciju komisije 2013. počeli smo odmah sa e, smanjenjem osoblja, zato što smo znali da što ranije počnemo da ćemo se bolje moći prilagoditi zahtjevima komisije da se smanji osoblja za 5% u našoj agenciji. A znajući da imamo jako puno stručnjaka koje možemo e, zapošljavati na ad hoc osnovi, Mm, moramo imati i osoblje unutar agencije jer moramo mm, komisiji i e, zemljama članicama pružiti kvalitetne i stručne usluge, a te visoko kvalitetne e, vještine želimo zadržati u agenciji. Tako da smo reorganizirali agenciju kako bismo što bolje ispunili zahtjeve e, dionika. No, sve su se agencije e, žalile na to dodatno smanjenje od 5%, a mi sada moramo do 2018. smanjiti broj osoblja još za 5%. Sastali smo se prije mjesec dana u Dublinu sa ostalim ravnateljima agencijama i o tome smo razgovarali. Pregovaramo o tome da se taj rok odgodi za 2020. no to još uvijek nije potvrđeno. Tako da moramo razmišljati o dodatnom smanjenju od 5%. To znači da moramo ukinuti 7 mjesta, dodatnih 7 mjesta u agenciju, a to već sada stvara određene probleme. Jer kao što sam rekao, mi smo se već restrukturirali u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Ali sada smo dobili nove e, ovlasti i sada ne dobivamo više zadatke samo iz e, opće uprave MOVE, već i iz ostalih kojima treba podrška u određenim sektorima, na primjer opća e, uprava za okoliš, recimo e, u kontroli emisija i to stvara znatne izazove agencije. Nedostaje nam osoblja kad je riječ u e, provedbi nacionalnih e, planova. Nemamo stručnjake za dronove trenutačno. Imamo prijedlog e, koji smo uputili komisiji i vidjet ćemo što će iz toga izaći. Hoćemo li dobiti financijske resurse za razmještaj dronova? I treba nam stručno osoblje koje smo morali zaposliti. Provedena je istraga po krenuli smo sa prikupljanjem e, podataka, slično kao što čini i zrakoplovstvo. I mi imamo samo dvije osobe koje rade na tome. Ako budemo počeli raditi e, detaljnije analize incidenata, bojim se da nećemo imati dovoljno osoblja. A ja smatram da je jako važno analizirati incidente i reagirati na primjeren način. Sada reagiramo nakon nasreća, a ja smatram da bismo trebali moći reagirati prije nego što se nesreća dogodi. Tako da to su naši glavni e, izazovi što se tiče ljudskih resursa. Zatim, kad, ako govorimo o problemima u vezi s okolišem, rekao sam vam da surađujemo sa općom upravom za e, okoliš i e, vrlo smo zadovoljni tom suradnjom. Kao što sam rekao, ranije. Mm, uspostavili smo sustav za praćenje sadržaja sumpora u brodskim gorivima i razvijamo još jedan alat kojim bismo mogli raditi popis izvještaja koji dolaze u sustav. To bi trebalo profunkcionirati sljedeće godine. Do sada smo napravili oko 6000 inspekcija, zapravo izvještaja o inspekcijama koji su u našem sustavu. I moram reći da je bilo tek nekoliko povreda direktive o sadržaju sumpora. Manje od 2% su povrede i većina povreda se odnosi, e, su administrativne prirode. Tako da nisu zapravo e, krše, to zapravo nije kršenje propisa o gorivu, već e, se te povrede odnose na nesukladnost sa administrativnim postupcima a mi neprestano radimo kako bismo unaprijedili i taj dio, znači ulažemo u obuku e, nadležnih e, osoba i dionika, kako bi mogli bolje ispunjavati naše zahtjeve. Osim toga, jako dobro surađujemo i s eps i redovito razmjenjujemo informacije. Da gledamo pitanje izbjeglica, to je naravno trenutačno na listi prioriteta komisije i političara. E, znate da je preko 800 tisuća osoba došlo u Europu ove godine. Što mi činimo? Pa surađujemo sa Frontexom od 2013. Ehm, šaljemo im informacije o praćenju naših morskih granica, a sada smo pripremili prijedlog kako unaprijediti te sposobnosti praćenja i to korištenjem bespilotnih letjelica i e, pružanjem informacija dobivenih od satelita, e, od kopnenog praćenja. No tu još imamo nekoliko e, rupa na europskim granicama, to su dijelovi koji nisu pokriveni i nad kojima nemamo e, satelitsko snimanje 24 sata dnevno. E, na područja uglavnom D, ali mali gumeni e, brodovi, to jest čamci, nemaju satelitske e, uređaje, tako da ih ne možemo pratiti. Ali na temelju naših informacija Frontex onda može e, reagirati, ili Frontex ili nadležna tijela zemalja članica. Što se događa sa plovilima? koja smo povratili. Imamo gotovo 19 tisuća vozila, plovila, pardon. Upravo smo završili e, jedan natječaj na Kanarskom otočju i na e, otočju Madeira i to će postati operativno 2016. S tim financijskim resursima koje imamo u ovom trenutku dobili smo 160 milijuna eura u godišnjoj e, omotnici i ne možemo unajmiti više plovila. Mi smo dakle došli do e, svojih granica jer moramo paziti i na postrojenja za plin i naftu sa tom istom flotom. Tako da smo određen iznos novca namijenili pružanju, osiguravanju dakle postrojenja plina i nafta. Imamo oko tisuću e, platforma samo u europskim vodama. I ako se išta dogodi, bit ćemo u velikoj nevolji. Imamo zalihe, to jest rezerve na Cipru, u Malti i jedan je u Portugalu. Tako da imamo te zalihe disperzera od nekoliko tisuća tona koje možemo e, iskoristiti u slučaju nesreće. U Sjevernom moru e, već postoje te zalihe koje je pripremila industrija. Zatim e, pokušali smo unajmiti jedan avion za raspršivanje tog, te, te, no to je teško učiniti na, u Europi. Šest milijuna samo možemo koristiti za te aktivnosti za cijelo to razdoblje. Tako da jasno vam je da je to vrlo ograničen budžet za slučaj nesreće. Mogu vam dati samo primjer. Sjećate se onog ruskog tankera koji se zapalio na Kanarskom e, otočju i gorivo je isteklo na dubinu od 1,5 kilometra trošak te sanacije bilo gotovo 40 milijuna. I to je bila tek ograničena količina goriva koja je istekla. Da imamo veće nesreće, troškovi bi bili ogromni. Da nam se ne de Bože dogodi ono što se dogodilo u Meksičkom e, zaljevu, govorili bi o milijardama. Nekoliko riječi o obuci obučavamo posadu na moru, e, zapravo ne toliko posadu na moru koliko nadležna tijela i e, osoblje u trećim zemljama. Trenutačno imamo dva projekta, jedan pokriva e, sjevernoafričke zemlje od Maroka do Jordana i jedan za crnomorsko područje, tamo surađujemo u projektu Rasenka 2 Projekti završavaju sljedeće godine, 2016. ali već smo ispregovarali s općom upravom za susjedstvo da ćemo obnoviti e, takve projekte. Želimo povećati njihove kapacitete e, i sposobnosti zapravo da ispune europske standarde i zahtjeve, između ostalog i području zaštite okoliša. Oni e, surađuju na, na Mediteranu sa europskim zemljama i sa bliskoistočnim zemljama tako da ih mm, želimo, nastojimo ih sve e, uskladiti. Nemam više puno vremena, tako da, a pogledamo još e, samo što smo učinili u području e, izbjeglita. To je ogroman izazov u europskim vodama. Od početka krize surađujemo sa svim zemljama članicama i pregovaramo sa službama komisije. I redefinirali smo naše smjernice za zemlje članice kako reagirati u takvim e, incidentima. Nakon toga ćemo e, imati još jednu vježbu na tu temu. Mislim da je to predviđeno za 2016 i nakon toga ćemo vidjeti postoje li potreba za promjenom direktive. Tako da određeni koraci su poduzeti i vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko godina pripremiti preciznije smjernice kako reagirati, smjernice za zemlje članice. Netko je spomenuo pitanje o sposobnostima praćenja. Svi, sva plovila, uglavnom ribarska i trgovačka plovila, koja djeluju u europskim vodama su pod nadzorom MSM. Svi su oni na našem, na našim ekranima u svakom trenutku. Vidimo odakle dolazi teret, kamo ide, imaju li problema ili slično. A sve više informacija dobivamo i globalno zato što imamo i satelitsko praćenje tako da pratimo i globalne flote. Dakle, sva mora ili skoro sva su već na našim monitorima. I kada, na primjer, surađujemo recimo za Atalantu, za misiju e, Atalante na rogu Afrike, dakle to je misija protiv e, pirata, i mi tamo im pružamo informacije o trgovačkim brodovima koji prolaze onuda. Isto tako smo dobili upute za pružanje informacija o Gvinejskom zaljevu, ali dobro to još nismo dogovorili. Gospodine predsjedavajući, vi ste pitali o, o teškim gorivima. Mislim, to jest vjerujem, vidite što svaki dan čitamo u vijestima, u povijesnim, u pomorskim časopisima. Prijevoznička industrija se sve više okreće čistim gorivima poput ukapljenog plina, zatim biogoriva, koriste metan, tako da prijevoznici vide da će u budućnosti morati ispunjavati ne samo europske zahtjeve, već globalne zahtjeve koji dolaze iz međunarodne pomorske organizacije. E, i koje se predviđaju za 2020. ili 2025. Tako da mislim da će se polako smanjivati potrošnja tih teških gorova i vjerujem da do 2025. da će biti e, manje teških goriva na brodovima, to jest u brodovima, nego zelenih. Taj odgovor za budućnost sam čuo i prije deset godina. Da, da, ali to se sada sve ostvaruje. Hvala vam. Ovo je bilo bez mikrofona, ali znamo da, da će se 2020. održati rasprava o tome. Hvala vam gospodine Mili što ste došli. Uh, would you please stop your talking or leaving the room? Molim vas ili da prestanete razgovarati ili da izađete iz prostorije. Ja, wir kommen zu unserem Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. radna skupina za turizam koja je dio našeg odbora, izlaganje gospodina Taleba Rifaja, glavnog tajnika Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda UNVTO. Gospodine Rifaj, srdačno dobrodošli, jako nam je drago što ste danas ovdje prije nego što E, počnete želim e, pozdraviti jednu e, grupu gostiju koja je danas na našem sastanku, to su novinari iz Mađarske. Dobrodošli. Srdačno pozdravljam glavnog e, tajnika UNVTO-a, gospodina Rifaja. Gospodine Rifaj, vi ste danas prvi put na našem e, odboru, ovdje ste po prvi put, a vaš posjet je već duže planiran, tako da mi je jako drago da je to danas konačno uspjelo. E, razgovor s vama je e, organiziran u okviru naše radne skupine za turizam koja je organizirana, osnovana još u prošlom sazivu parlamenta e, i tu su članovi svi koji se posebno zanimaju za pitanja turizma i to kako bi parlament pratio strategiju Europske komisije za turizam. Parlament je usvojio nekoliko rezolucija na temu turizma. E, posljednja u nizu bilo je, izvješće kolegice Izabele de Monte koje se bavi e, aktualnim izazovima za sektor turizma u Europi. U tom izvješću se upozorava da bi e, sve naše politike trebale imati za cilj očuvanje, odnosno jačanje sektora turizma u Europi. Kao što znate, Europska unija nema nadležnosti harmonizirati e, sektor turizma, e, to je u nadležnosti zemalja članica, utoliko je važnije da svi e, u svim zemljama članicama radimo za iste ciljeve i nadiđemo svoje nacionalne, uske nacionalne interese. Radi se o tome dakle da se europska strategija razvoja turizma osmisli na europskoj e, razini. E, Prošle prošlih godina svjedoci smo jedne revolucije u tom području zbog novih tehnologija, nova poduzeća nastaju kogljive iza kiše e, i naravno da imaju nove šanse, ali su izloženi sve većoj konkurenciji održivost, e, raznolikost ponude i dostupnost za sve su teme koje su od sve većeg značaja za turizam u Europi, e, a kao e, naravno i za turizam na svjetskoj razini. Evo, to je bio mali uvod s moje strane, a sada gospodine Rifaj imate riječ. Hvala vam gospodine Kremer, jako je veliko zadovoljstvo e, vas susjedetati u različitim okolnostima. Želim istaknuti koliko mi je zadovoljstvo s vama danas razgovarati. Mogu reći da u publici ima cijeli niz prijatelja i uvijek e, i svaki put e, je veliko zadovoljstvo susresti vas. Želim zahvaliti također gospodinu Oliju Ispričavam se na izgovoru vašeg imena i želim vas zahvaliti na organiziranju ovog posjeta. Želim također zahvaliti gospođi Klaudiji Tapardel koja je danas s nama i u svakom slučaju mi je drago da ćemo dalje imati dobre odnose. Dragi koleg, zastupnici, e, pri, isto tako dragi predstavnici komisije, organizacija, dame i gospodo, dragi prijatelji. Izuzetno mi je zadovoljstvo biti danas s vama u ime Svjetske turističke organizacije specijalizirane u Agenciju Ujedinjenih naroda za turizam. E, Svjetska turistička organizacija je izuzetno ponosna na, svoju, svoj dugi odnos sa Europskom unijom i znam da će današnji sastanak isto tako biti važan u tom odnosu. Ja e, se nadam da će ovo biti interaktivna sesija, da ćemo moći zbilja plodno razgovarati. Ako je netko jučer e, vidio znači E, navečer ili danas ujutro vijesti koja dolazi iz e, svih e, dijelova svijeta, onda možemo reći da sve vijesti koje je dobivano, onda je to nešto što nas zapravo i rastužuje i smanjuje nam moral. A ja bih želio da na kraju svoje prezentacije to se promijeni i želio bih zapravo u tom duhu stvoriti okružje za našu e, znači naš razgovor. Mi želim, moramo u svakom slučaju zajedno raditi kako bismo stvorili zbilja inkluzivnu budućnost za naša društva. E, možemo reći da Ujedinjeni narodi se osnivaju na tri važna znači e, stupa, uključivost, socijalna pravda i isto tako pravedno društvo i ljudska prava. To Nedavni teroristički napadi u velikim dijelovima svijeta su nas pokazali da se radi o velikoj prijetnji da možemo samo zajedničkom odgovorom se s time uhvatiti u košnost. Ne možemo individualno se uhvatiti u košnost sa tim e, snagama, e, snagama tame. Znači nitko Tajland, Rusija, e, ni Turska, nitko se sam ne može time uhvatiti u koštac. Radi se zbilja o globalnom izazovu i on treba imati također i globalni odgovor. To moramo pretvoriti u djelovanje. Neke destinacije ili neke države kada su oni u problemima onda se svi moramo eh, udružiti kako bi smo ih podržali i isto tako im pomogli. Budući da su žrtve uvijek one koje su najviše, eh, imaju najviše štete. Današnja eh, izbjeglična kriza znači da samo zajedno možemo naći odgovarajuće solucije kako bismo e, omogućili dom i e, sklonište za milijune. Moramo vrlo, vrlo brzo odgovoriti na ovaj izazov. Vi ste to vrlo jasno identificirali, a to pitanje se nikad individualno ne može rješavati. Moramo u svakom slučaju e, uskladiti naše politike, pristupe i držati se naših načela kad govorimo o tome i to je izuzetno važno da to imamo na umu. Treće, ja danas govorim, a E, cijeli niz e, kolega i predstavnika se e, susreću u Parizu u okviru konferencije o klimi. Nadamo se da će to biti povijesni sporazum, da će postići povijesni sporazum. Možemo reći da zbog svih ovih razloga moramo surađivati i raditi skupa, ne možemo dopustiti da svi ti izazovi koji nas testiraju, zapravo koji su test za nas, danas razdijele. Ja ću također e, govoriti o tome da su promijenjena pravila igre. Moramo se udružiti i osmisliti znači isto e, vodstvo Europske unije. A ono što je također važno je i e, ponašanje što se tiče samih potrošača. Mi možemo reći da interaktivnost e, i komunikacija online je nešto što nas se sve tiče. Imamo također i gospodarske izazove koje još uvijek nisu prebrođeni. Mi vidimo da dolazi do gospodarskog oporavka, no e, svijet i također i dalje suočava sa e, problemima za koje treba kolektivni odgovor. Određene e, znači e, populacije vide zapravo samo sumornu budućnost pred njima jer ne vide ni e, mogućnost za zapošljavanje ni isto tako svjetliju budućnost. Zašto je to izuzetno važno? Ja sam E, to već rekao, Europska unija je vjerojatno najveće postignuće u e, e, čovječanstva ikad u povijesti. Vi možda niste toga svijesti, jeste dio toga, ali mi izvan Europske unije gledamo na to kao nadu za model svijeta u budućnosti. Možemo reći da e, ovo vrijeme izazova za Europsku uniju nikad ne smije biti nešto što će ju dovesti u pitanje. Naravno, tu se postavlja pitanje e, Schengena, drugog, drugih postignuća Europske unije. I zbog toga ja bih e, E, vam želio reći sljedeće. Nemojte iznevjeriti, nemojte e, učiniti to da ovaj e, san ne funkcionira. Možemo reći da su vrlo veliki izazovi pred nama. Bez obzira na te izazove mislim da imamo cijeli niz razloga za optimizam. Jer svijet nikad nije bio u boljoj situaciji. Ja to osjećam pogledamo e, zapravo širu sliku, zaboravimo možda na ova tmurna vremena i, pogledajmo koliko smo to, e, koliko smo napretka postigli. Trebamo biti optimistični, a isto tako to trebamo povezati sa putničkom industrijom, industrijom turizma koja je izuzetno važna za mene. Imamo isto tako sve E, povećane tenzije, prirodne e, krize, isto tako medicinske krize, a turizam je ipak e, sektor koji raste i raste više od svih drugih. Tijekom šest uzastopnih godina imali smo znači 1,5% gospodarskog rada u ekonomskom, znači u ekonomskom gospodarskom rastu. U 2014. godine naši e, znači imali smo znači statistike vezane uz znači 3,3 e, milijarde putnika koji su putovali izvan njihovih granica. E, za 2015. E, godinu smo imali dodatni rast od 5%. Možemo reći da je to poseban doprinos e, i stvaranju radnih mjesta i izvoza i to je zapravo sektor koji vodi. No ono što je izuzetno važno je zapravo utjecaj turizma na samom terenu to je nešto što osmišljava mir, isto tako koji uništava stereotipe. Nikad e, zapravo ne možete se osjećati e, da ne volite ljude koje posjećujete u okviru vaših turističkih putovanja. sve se e, mijenja kad putujete i postajete bolja osoba i možemo reći da svi, da možemo postati bolji ako putujemo svi skupa. I to je ono što želimo reći. Europa je najposjećenija destinacija u e, svijetu 580 milijuna ljudi u 2014. godini su posjetili Europu. Znači to je 50% svih turističkih destinacija. A Isto tako imamo prvi e, dodatnih 5% e, povećanja u 2015. godini. Bez obzira što e, ne možemo vidjeti koji će biti zapravo utjecaj na, sve to, no u svakom slučaju imamo i utjecaj na dugi rok. U prethodnim desetljećima E, imali smo znači e, samo tri puta kad je opao turizam u Europu 2001. nakon 11. runda, 2003. vezano uz SARS 2009. godine kad nas je e, pogodila globalna ekonomska kriza. Ono što nam to pokazuje da se sigurnost mora biti prioritet za sve nas i to mora biti viđeno nešto što ne smijemo zanemarati. No, sigurnost nikad ne smije biti izlika da se spreči ljudi ljude da putuju. To mora u svakom slučaju e, E, biti nešto što će nam omogućiti da e, pobjedimo snage tame. Ne smijemo prestati putovati jer turizam zapravo slavi sve ono što je lijepo u svijetu, dovodi nam raznolikost koji nam pokazuju koliko su te raznolikosti, naše raznolikosti važne i to moramo, e, na te izazove moramo odgovoriti. Dragi prijatelje, Europa mora biti vodeća na, na tri vodeća područja. Ona mora biti vo, vođa jer e, ona e, gubi znači e, udjelo tržišta u odnosu na druga brzo gostujuća gospodarstava i ona će imati u, samo u udio od 40% do 2030. godine. No to nije nikakav gubitak jer će svijet u svakom slučaju postati bolje mjesto i iskoristiti sve prednosti putovanja. Možemo reći da deset od svih, e, e, jedna desetina od svih radnih mjesta koje se stvaraju u svijetu su u e, turističkom sektoru. 30% također usluga što se tiče trgovina proizlaze iz turističkog sektora i moramo sve prednosti u tom smislu iskoristiti. Europa mora biti vode u tri e, e, područja. Prvo je e, područje klimatskih, klimatskih promjena. Vaše, vaša posvećenja i vaš, ono na što ste se vi obvezali poštujem izuzeto. Možemo reći da je turizam E, znači e, nešto što se također prokazuje i 5% posto e, znači putničkog turizma doprinosi klimatskim znači emisijama i klimatskim promjenama. Mi moramo pokazati da možemo preokrenuti taj trend. Radimo na, na cijelom nizu projekata, isto tako efikasno što se tiče energije i korištenje obnovljivih energija mi ne smijemo vidjeti gospodarski rast kao neprijatelj, ali neodgovorni i neodrživi rast je nešto što je naš neprijatelj. nikad nećemo moći proizvesti prihod e, koji će nam omogućiti da se uhvatimo u koštac sa e, gospodarskim promjenama. Zbog toga nam je rast potreban. No, e, čujemo neke glasove koji traže od nas da putujemo manje. No, ali možemo odgovoriti na izazov. Možemo imati istovremeno i održivost i s druge strane gospodarski rast. Mi kao ljudi možemo to napraviti i E, to ćemo i napraviti. Drugo, e, e, Europa isto tako mora biti vodeća na području poduzetništva i tržišnog natjecanja i konkurentnosti. Moramo u svakom slučaju uzeti u obzir ove naše gospodarske modele i u gradovima kao Barcelona ili na primjer New York dvije trećine je u okviru takozvane ekonomije platforme, ekonomije koja se razmjenjuje morate e, izbjeći zapravo tu stupicu regulacije, nego moramo imati u svakom slučaju e, organizaciju. Ista pravila za sve, nešto što je izuzetno važno, imamo, treba, trebamo imati sigurnost, zdravlje, e, e, isto tako zdravstveni uvjeti za sve. To je nešto što je izuzetno važno. Imamo vje, službe i imamo nevjerojatno puno načina na kojim možemo davati službe i ono što je izuzetno važno je da u svakom slučaju možemo sa drugima podijeliti e, te nove fenomene. Ti novi fenomeni koje svi vidimo se neće zaustaviti nego će se samo povećavati. Treće, e, Europa isto tako mora biti vodeća na području e, putnih, znači prometnih infrastruktura. Molim vas, želim vam reći, nemojte zatvarati vaše granice nemojte da sigurnost dovodi u pitanje prijateljstvo i ugošćavanje turista. Moramo e, putovanja učiniti e, s jedne strane e, zbilja gostoprimljivim, a s druge strane sigurnim. Imamo ta pitanja što se tiče viza i lakše dobivanje viza i to je nešto što pozdravljamo. Europa troši cijeli, e, jako puno novaca kako bi promovirala svoje tržište i govorila dođite nas posjetiti, a s druge strane šalje poruke o tome da ne dolazite u Europu. U tom smislu moramo imati uravnotežene mjere. S jedne strane biti vrlo strični, e, striktni što se tiče sigurnosnih mjera, ali ne smijemo ubijati industriju koju želimo zaštititi. To su izazovi s kojima se susrećemo, jer s jedne strane sigurnost, a s druge strane prijateljsko ugošćavanje nije nešto što je nepomirljivo. I to bi u svakom slučaju vam želio reći. Mi i dalje vas gledamo kao uzor. E, to je ono poruka koju sam vam želio pomoći. Vjerojatno sam e, malo i duže govorio, ali u svakom slučaju sam vam želio poslati te poruke. Hvala. Hvala Hvala lijepa. Sada ćemo imati raspravu. Prvi riječ dobiva Ištvan Uhej koji je predsjednik naše radne skupine za turizam, a također je i potpredsjednik ovog odbora i on je upravo organizirao ovaj, naš, ovaj vaš posjet nama danas. Hvala lijepa, izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ja ću govoriti svoj materni jezik. cijenjeni gospodine glavni tajniče, dragi kolege, dragi gosti. Od sinoć pokušavam e, sjeteći uz glavnog tajnika slušati i nije mi dosadno iako ga slušam po ne znam koji put jer on nema samo poziv, životni poziv i jedan pogled na svijet koji nam je upravo prezentirao, nego on smatra da je turizam sredstvo pomoću kojeg možemo postići jedan bolji svijet, jedan bolji život. Imali smo cijeli niz e, e, bogat program za ovih proteklih nekoliko dana. Ja mu u svakom slučaju zahvaljujem što je došao on je on vodi jednu međunarodnu organizaciju a prvi puta je došao u posjet e, k nama u europski parlament nadam se da ću dobiti vašu podršku za jedan prijedlog naime da gospodina martina šulca predsjednika parlamenta zamolimo da e, se e, potpiše jedan ugovor o suradnji između naše dvije institucije i Europska komisija je potpisala jedan sličan sporazum, a mi, Europski parlament, još ga nemamo. Znam e, da mnogi misle da to možda nije toliko zanimljivo ili toliko važno, e, međutim e, ja vjerujem u to, ja vjerujem da je to vrlo važno. Takav sporazum je pripremio već gospodin Zoltak Šomodi i E, pokazalo se da e, i kako postoje stvari na kojima trebamo surađivati e, i legislativni i nelegislativni projekti i moramo napredovati dalje i moramo lobirati kako bi Europska unija tu bila E, kako bi Europska unija tu bila učinkovitija i bolje funkcionirala. Meni je jasno da bi e, mnogi kolege ovu temu jednostavno rado zanemarili, a imamo vrlo mali broj kolega koji nas aktivno podupiru i zato mi je vrlo drago što je danas e, gospodin Rifaj e, naš gost. Mi možemo ne samo razgovarati međusobno, nego možemo i e, inicirati konkretne projekte, konkretne akcije kako bi Europska unija kao globalna turistička destinacija nastavila e, postojati a to se ne podrazumijeva samo po sebi turizam. Sektor turizma stvara radna mjesta, stvara blagostanje, donosi prihode i moramo e, se angažirati kako bi to tako i ostalo. Nažalost, imam dosta negativnih iskustava iz e, proteklog perioda da postoje i kolege koji to ne žele, ali ja vas molim razmišljajte o tome na način e, imajte usmjerite svoju pozornost na projekte, a ne na e, područja. Što se tiče E, viznog režima. Želim zahvaliti Klaudi i drugim kolegama koji su e, koji se time bave i koji su se na tome angažirali. Dakle, ja e, bih zamolio gospodine glavni tajniče da iniciramo jednu suradnju sa vašom organizacijom Nadam se da ćete vi taj prijedlog podržati i molim kolege da u 2016. podrže što veći broj naših zajedničkih inicijativa i projekata. Želim također zahvaliti gospodinu Koto koji je e, u odboru prije mene bio zadužen za ovo područje. Sinoć smo sa povjerenicom imali e, jednu večeru i ona je obećala gospodinu glavnom tajniku da će sljedeće godine u komisiji e, da će se poraditi na konkretnim projektima u ovom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada riječ ima Luis de Grandes Pascal. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dobrodošao nam gospodine Rifaj. Vaše riječi su skup lijepih želja i analize s kojom se svi slažemo. Možda je to s jedne strane dobro, a s jedne strane baš i nije. No, predsjednik ovog odbora je vrlo dobro postavio pitanje. Mi imamo članak 195 našeg ugovora. To nije isključiva nadležnost, to je nadležnost drugog stupnja, koje mora biti u skladu sa načelom subsidijarnosti. I to je istina, ali s druge strane turizam je toliko važan da jednostavno e, nadilazi okvir naših propisa i neprestano se voda, kako da kažem, preljeva i to treba zaustaviti. I u nekim slučajevima komisija mora reći da ne možemo ići dalje od onoga što nam nalaže naš pravni okvir. Ja sam već e, godinama u ovom domu i ovaj parlament nije zaboravio na turizam. Bavimo se turizmom od samog početka. No valja imati na umu da bogatstvo turizma rezultira iz e, nadležnosti i zemlje članice između kojih i Španjolska u kojoj je industrija najveća e, jedna od najvažnijih gospodarskih grana. I turizam se također želi natjecati, želi iskoristiti svoje sposobnosti, ali istovremeno mora biti i reguliran. Gospodin Rifajos se osvrnuo na neke vrlo bitne stvari. Bili ste, govorili ste o Barceloni. I to je isto tako primjer kako turizam ide dalje od pravila ne samo Europske unije, već imamo i nove načine putovanja, novo gospodarstvo dijeljenja. Mladi putuju i žele odstati u stanovima ljudi koji žive u tim gradovima. I to nije ništa loše ali to je loše za hotele koji plaćaju poreze i na ovaj se način suočavaju sa nezakonitom konkurencijom. To je interesantno i tako se događa da zemlje poput Kine rade nove stvari u gospodarstvu svugdje u svijetu. Obraćaju se klijentima na kineskom zato što novi kineski klijenti su ti koji imaju financijsku mogućnost kupovati. Tako da mislim da bez da izlazimo iz e, zakonodavnog okvira, da moramo biti, da moramo znati da je turizam način širenja vrijednosti i da Europa može i mora biti lider u tom e, sektoru. U budućnosti ćemo imati tek 40%, da, to je istina, ali gospodin Rifaj je rekao da će to biti univerzalno. Isto tako, milijun posjetitelja iz Kine je došlo u Europu. Tako da da, moramo se pozabaviti turizmom, moramo ispunjavati propise, ali istovremeno moramo biti svjesni da na neizravan način moramo paziti da uredimo tržište, da dijelimo vrijednosti, dijelimo gospodarstvo, bogatstvo i kulturu. Hvala vam. Hvala lijepa. Claudia Tapadel. Hvala vam. Gospodine Rifaj, želim vam dobrodošlicu. Iznimno mi je drago da ste danas ovdje. Turizam nije tema koju smo zaboravili u parlamentu u ovom sazivu, u odporu za promet i turizam. Svi politički klubovi imaju kolege koji sjede u tom odboru kojima je tema turizma vrlo bitna. I sada smo u ovom novom sazivu uspjeli oformiti jednu međuskupinu za razvoj europskog turizma. Tu među skupinu čine e, svi parlamentarni odbori i svi politički klubovi. Zašto? Pa zato što turizam e, ima veze i sa ostalim e, parlamentarnim odborima i zbog toga je važno da možemo održati horizontalnu raspravu. I naravno da mogu sudjelovati svi ostali odbori koji imaju nadležnosti u tom području. Svidio mi se vaš govor zato što turizmu su potrebne osobe koje će voliti ovaj sektor, koje će živjeti e, za to zanimanju i koje znaju koliko je e, turizam važan za gospodarstvo i za socijalni razvoj u cijelome svijetu. A sada bih se osvrnula na neke konkretne aspekte. Moramo ujediniti naše snage. I uh, reći koliko je turizam važan za Europsku uniju. Mi bismo voljeli da godina 2018. bude europska godina turizma i kulturnog nasljeđa. Prema informacijama koje imam, i, i ujedinjeni narodi bi mogli proglasiti tu godinu, eh, godinu održivog razvoja i turizma. To bi bilo odlično. Imate li vi malo više informacija o toj inicijativi? A molim vas s druge strane i da pružite podršku našoj inicijativi, dakle da proglasimo 2018. godinu turizma i e, kulturnog nasljeđa. E, tu odluku moraju donijeti zajedno tri evropske institucije i treba nam podrška. Zatim, problem sigurnosti. Nedavni teroristički napadi utječu na sve nas i naravno na turizam. I sve ono što ste vi rekli je točno. No kako mogu predstavnici zemalja članica koji se znači bave zaštitom sigurnosti, kako možemo osigurati da turizam nema nikakve veze sa terorističkim e, napadima? Kako ćete riješiti tu e, dihotomiju? Jer smo ovdje u parlamentu pokušali to e, objasniti. No svaki puta kada se dogodi nešto slično, dakle jedan ovakav tragični događaj, svaki puta dolazi do sve većeg neslaganja. A turizam nas može ujediniti. Turizam predstavlja most između zemalja i, e, most i naroda. Hvala vam. Danke sehr. Die nächste ist Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima Jill Evans. Hvala lijepa, hvala vam na zanimljivoj prezentaciji. Želim vam osobito zahvaliti na nekim napomenama koje ste iznijeli o važnosti Europske unije. Ja predstavljam Wales u Europskom parlamentu. Mi upravo počinjemo raspravu, odnosno imat ćemo referendum o članstvu Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji i ankete pokazuje da većina ljudi u Velsu želi da ostanemo u Europskoj uniji. Mi se tu koncentriramo na ekonomske i praktične argumente, međutim ono što zanemarujemo pritom su drugi argumenti koje ste nam vi danas dali u svom svojoj prezentaciji na tome vam želim zahvaliti. Mi u Velsu smo svjesni važnosti turizma za naše gospodarstvo. 2016. E, ćemo e, imati jednu novu inicijativu za e, avanturistički turizam. Nazvali smo sljedeću godinu godinom avanture E, mi smo bilingvalna e, pokrojina, imamo dvojezičnu kulturu i to smatramo dijelom održivosti i to moramo e, uzimati u obzir. Da li biste nam mogli dati neke primjere integracije E, politike protiv klimatskih e, promjena u e, neke inicijative u vezi sa turizmom. I još jedno pitanje, kako socijalni interesi, interesi zaposlenika mogu biti zajamčeni? Mi želimo stvarati radna mjesta, ali želimo stvarati kvalitetna radna mjesta gdje zaposlenici imaju odgovarajuću podršku i odgovarajuće plaće. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad riječ ima Peta Lundgren. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine Rifaj. E, znam da imamo vrlo različite poglede na Europsku uniju. Ja smatram Evropsku uniju promašajem. E, trebalo je da se tu radi o e, slobodi i kretanju, ali i trebalo se tu raditi o trgovini, ali ono u što se Evropska unija pretvorila je jedno birokratsko čudovište. Mislim da je to doista veliki promašaj. Turizam je do sada bilo područje koje je e, uspjelo izbjeći panđe Evropske unije jer je u nadležnosti nacionalnih e, zemalja članica Dakle, nije Evropska unija ta koja odlučuje o tome kamo ću ja putovati. Ja ne putujem nekamo zato što mi Evropska unija sugerira da bih trebao tamo putovati ili da je to e, popularna destinacija, nego putujem na mjesta koja mene zanimaju. Tko kaže da bi Evropska unija se trebala uopće miješati u turizam? Zašto ne mogu zemlje svaka za sebe e, regulirati taj sektor? Postoje primjeri vrlo uspješnih zemalja u tom području koje su izvukle velike koristi iz turizma, na primjer Španjolska, Italija i tako dalje. To su zemlje u koje ja rado odlazim na odmor. Ne smijemo zaboraviti specifičnosti različitih zemalja. Odlazimo u Španjolsku da bismo uživali u suncu. Ako eh, odete u Švedsku uživat ćete u velikim prostranstvima, tišini, miru, lako vam je eh, dostupna priroda ali ne mislim da bi se Europska unija trebala uopće miješati u sektor turizma. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospođa Hvala vam na ovom uvodnom izlaganju i na tome što ste naglasili koliko je sektor turizma važan za Europu, a i međunarodno, odnosno na globalnoj razini. Upozorili ste na izazove kao što su klimatske promjene i njihov efekt na osobito na siromašne e, dijelove svijeta. E, Naravno, upozorili ste i na nove pojave kao što su ekonomija dijeljenja. Mi smo svijesti važnosti turizma sa ekonomskog stajališta. E, u Europi imamo e, jedan program koji se zove Natura 2000 e, i veliki broj radnih mjesta je nastao na temelju E, tog programa to su sve e, zaštićena područja daleko od velikih gradova e, dakle mi u Europi imamo mnogo toga za ponuditi oni turisti koje koji vole prirodu i koji zanima priroda, za njih je učinjeno mnogo u Europi, ponuđena su im na primjer takva zaštićena područja u okviru, kao što su u okviru projekta Natura 2000. E, međutim, naravno da je to od koristi i za e, lokalno stanovništvo. E, dakle, sve to skupa je vrlo važan aspekt i oporavka našeg gospodarstva nakon krize. Ovo što ste rekli o ekonomiji dijeljenja, o gospodarstvu dijeljenja se s vama slažem da je to fenomen koji neće nestati, koji će e, nastaviti postojati. E, naravno da e, potrošači imaju pravo donositi svoje odluke i birati između onih koji nude usluge za koga će se odlučiti. Međutim, poduzeća koja su aktivna u ovom e, sektoru su opterećena između ostalog e, i kompliciranim propisima i e, teško im je nositi se sa svim opterećenjima i izazovima mislim da to moramo imati na umu i moramo raditi za ljude jer konzumenti će i dalje donositi sami svoje odluke. Što se tiče terorizma, spomenuli ste e, zatvaranje granica, odnosno opasnost da se granice zatvore. Mislim da je važnije E, imati sigurnosne sustave i strukture kako bi naše granice u Europi bile sigurne. Mislim da bi e, većina ljudi upotrijebila radije druge izraze, a ne zatvaranje granica. Dakle, radi se o sigurnosnim mjerama e, koje su neophodne. Dakle, tko zna što će se dogoditi u budućnosti, ali i posjetioci koji dolaze u Europu, gosti, turisti, moraju, biti, znati da su sigurni kad dolaze u Europu. Evo, to bi bilo samo nekoliko komentara s moje strane. U svakom slučaju, hvala vam lijepa na e, vašem izlaganju i e, svemu što ste rekli. E, osobito o e, velikim koristima od putovanja e, doista cijenim ovo što ste rekli. Hvala lijepa. Sljedeća govornica Marija Grapini. Hvala vam. Gospodine generalni tajniče, moram najprije započeti time što ću vam zahvaliti Smatram se mm, privilegiranom, znamo se već toliko godina i fascinira me sve što sam od vas naučila. Ja sam imala sreću da sam bila predsjednica izvršnog vijeća kada ste vi izabrani za drugi mandat. I moram svima reći da osim svih zemalja koje su prisutne, gospodin Rifaj nije imao niti jedan glas protiv kada je predložen za drugi mandat. Dakle, svi su glasali jednoglasno, dobio je jednoglasnu podršku. Svi su kandidati bili prisutni e, na raspravi. I u svim raspravama su svi rekli da ste vi najprimjerenija osoba za tu dužnost. Gospodin Rifaj shvaća svoj posao i obavlja ga vrlo strastveno. Za neke se čuje, za neke se osobe čuje da ponekad ne ulažu dovoljno strastvi, ali to definitivno nije vaš slučaj. I ja sam za sporazum Europskog parlamenta i Europske organizacije turizma. Kada sam bila ministrica turizma, radila sam sa timom gospodina e, Rifaja. Riječ je o vrlo dobrom timu koji ima jako dobre informacije i mislim da bismo e, ih mogli iskoristiti za poticanje e, turizma u Europi. Ja sam radila na jednom izvještaju, bila sam izvjestiteljica za izvještaj o promociji turizma. I vi ste gospodine Rifaj vidjeli različita razdoblja, ali e, taj je izvještaj odobren velikom većinom. Izvještaj je uključio amandmane kojima se želi osnažiti suradnja između Europskog parlamenta i Svjetske turističke organizacije. To je jako važno za e, rast sektora. To nije e, sektor koji donosi samo gospodarski rast, ne, to je sektor koji donosi i mir u svijetu. Ako poznajete kulturu i tradiciju drugih zemalja, to definitivno doprinosi miru. Vaše iskustvo i iskustvo vašeg tima će zasigurno koristiti našoj suradnje i sigurna sam da gospodin Kramer i gospodin Ištvan i svi ostali da ćemo uspjeti uvjeriti Europski parlament da potpiše taj sporazum između naših organizacija. I to upravo kako bismo razmijenili naše iskustvo. I treće, rekli ste da moramo biti lideri. ja sam u svojem izvještaju predlagala jedan brand Europe. To je e, jeftinije nego promicati zasebne turističke destinacije. Problem u Rumunjskoj nije u infrastrukturi, već da se zna što tamo postoji. Zato se ja zalažem za jedan europski brend. I zato smatram da u ovom odboru moramo e, poticati što je više putovanja, putovanja između Kine i Europe. A to je nije moguće ako recimo nema zračne veze između Kine, između Pekinga i Rumunjske. I ja se nadam da ćemo mi svi zajedno uspjeti e, razviti tu ideju e, turističke Europe. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima Claudia Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Organização Mundial. Hvala vam, gospodine mm, generalni tajniče. Dobro nam došli u eh, ovaj odbor. To nije prvi puta da vas slušam, mislim da je drugi ili treći put i stvarno sam impresionirana zato što ste vrlo inspirativni, jako dobro poznajete ovaj sektor i volite ga. Baš kao i mi. Činjenica da ste došli ovamo u Europski parlament pokazuje da treba probuditi interes u Europskom parlamentu prema turizmu. Nije da nemamo interes za turizam, ali evo prvi izvještaj ovog saziva bili su i pravo izazovi u promociji turizma u Europi. I to pokazuje da radimo na tome i da želimo i dalje raditi na turizmu. Turizam nije samo industrija zabave. Turizam predstavlja upoznavanje svijeta. To je dio naše kulture kakvi smo, kakvi, kakvi smo e, domaćini i koje različitosti možemo ponuditi. Turizam obogančuje nas kao osobe i naše zemlje, te naravno na kraju i cijelu Europu. To ne znači da e, ne trebamo poštivati nadležnosti zemalja članica i e, različitosti. Ne. Mi želimo da se sektor ujedini, da radi zajedno i da govori jednim glasom. Meni se čini da ovdje ono što moramo učiniti jest biti ujedinjeni u našoj različitosti. Znamo da je ovaj sektor i tekako zaslužan za radna mjesta. sektor je to koji može pomoći gospodarstvu brojnih zemalja, posebice onih koji prolaze kroz krizna razdoblja. Imam nekoliko pitanja u vezi sa time. Mnogo se govori o tome što se želi učiniti, o željama, teorijama, kako bi se učinio ovaj sektor još važnijim i još konkurentnim. No, koje konkretne mjere možete predložiti kako biste u Europskoj uniji povećali konkurentnost ovog sektora. Drugo, pripremit ćemo jedan izvještaj o kojem ćemo govoriti o e, ekonomiji dijeljenja. Živimo u razdoblju digitalizacije, tako da se neprestano ponavljaju e, online platforme, nove vrste m, tvrtki, poslovanja, no i to isto vrijedi i za sektor turizma. Dakle, kakav odgovor možete daći, dati na te nove plataf, platforme? I kako možemo učiniti da te platforme e, žive uz tradicionalne e, tvrtke u tom sektoru? I na koji način e, svjetska turistička organizacija može poboljšati suradnju sa Europskom unijom? I evo završavam. I evo sad sam vidjela jednu vijest od jučer i voljela bih da to komentirate. Riječ je o nečemu čime se bavimo u e, mišljenju o vizu, vizama i vizim. Što vi mislite, zapravo što mislite učiniti SAD e, za zemlje koje, stav, e, koje su u programu za izuzeće od viza? Neko tih zemalja su u Europskoj uniji. Evo ovdje smo u Europskom parlamentu, nadziramo e, i pratimo što se događa sa šengenskim prostorom i ovaj odpor za promet će pripremiti dva izvještaja upravo na te teme. I zanima me, možete li nam reći nešto više što mislite o viznom režimu u SAD-u. Vi imate sigurno jako puno iskustva i znanja o tome. Još jednom eh, hvala vam što ste došli i što toliko radite za ovaj sektor. Danke sehr, die Hvala, sljedeća je Isabella de Monte. Hvala. Hvala vam što ste organizirali ovaj važan sastanak. Želim vam eh, dobrodošlicu i drago nam je da ste ovdje sa nama i da nam govorite o ovoj temi koja nam je od velike važnosti. Jer je turizam jedna od važnih politika Europske unije. Slažem se sa prijedlogom kolege Ištvana o potrebi da e, imamo zajednički protokol. Vjerojatno bismo tako bili učinkovitiji u onome što činimo i možda bi se naše želje lakše pretvorile u konkretne aktivnosti. Aktivnost je vrlo važna gospodarska grana u ovom trenutku, ali ne samo to. Obogaćuje e, kulturu i zbližava narode. Kada se nekoga upozna, mislim da je mnogo lakše ostvariti ciljeve koje si vi definirate u vašoj organizaciji. Ali osim toga, turizam je jedan od e, gospodarskih temelja Europske unije, dakle donosi gospodarski rast i otvara radna mjesta i u udaljenijim područjima, u siromašnijim područjima. No, naravno, mora poštovati e, održivost. Preko kojih mjera i to je recimo i tema digitalizacija, više se ne možemo osvrnuti samo na državne ili regionalne politike. Danas sredstvo preko kojeg možemo doći dakle, s jedne na druge stranu svijeta je zapravo preko e, digitalizacije. I to je jedan od nužnih instrumenata. Istovremeno, istovremeno moramo sačuvati našu kvalitetu, zato što si ne možemo dozvoliti da se turizam pretvori u mm, bitku tko je jeftiniji. Dakle, ne može se temeljiti samo na e, cijeni, već se mora temeljiti na mm, kvaliteti i obučenosti osoblja te na odgovarajućoj promociji. Jedan od ciljeva je koordiniranje politika turizma, zato što e, u našem slučaju svjedočimo veliku e, fragmentiranost nadležnosti. Mi imamo jako puno subjekata koji se bave turizmom od e, onih na lokalnoj razini do onih na europskoj razini i to znatno oslabljuje naše napore. I na kraju sadašnja situacija. Mm, u sadašnjim okolnostima bismo mogli donijeti i ubrzane odluke zbog straha. To je sasvim shvatljivo. Ali istovremeno mislim da moramo, mislim da je pojednostavljivanje viznog režima put kojim bismo trebali ići, zato što ćemo na taj način potaknuti e, veći broj turizma i dati bolju ponudu. Za koji način na svi možete podržati parlament šalje vrlo jasne poruke, te što možete reći o ekonomiji dijeljenja. Ekonomija dijeljenja je vrlo aktualan fenomen, a uloga politike i uloga zakonodavaca nije stvoriti ili ukinuti neku realnost koja možda i nije regulirana. Tako da ekonomija dijeljenja može e, dovesti do rasta i ne smije se demonizirati. U svakom slučaju treba je regulirati kako bi se zajamčila sigurnost i kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve koji posluju u sektoru. Hvala, sljedeći je Pavel Teličko. Hvala vam što ste pozvali generalnog e, tajnika i hvala vam na uvodnim, e, uvodnom izlaganju. I drago mi je da čujem sve ovo što ste učinili. Ja imam lijepa iskustva u vezi s turizmom, zato što e, to je bilo mrvo, moje prvo putovanje u inozemstvo za vrijeme komunizma. Bio sam član pregovaračkog e, tima koji je pregovarao sa svjetskom trgovačkom e, organizacijom. Ja sam tada bio tek početnik i sudjelovao sam u tim pregovorima. No, da se vratim na temu. Mislim da možete vidjeti da oni među nama koji govore da da se Europska unija ne bi trebala uh, uplitati u turizam koji je u nadležnosti zemalja članica. Mislim da je to uh, u principu da se većina ipak ne slaže s tom tvrdnju i mislim da većina nas smatra da turizam u zemljama članicama u Europskoj uniji uh, je podržan čitavim nizom politika. Dakle, i kroz zaštitu potrošača, mogućnosti koje danas imamo kad je reč o kupovini turističkih proizvoda na internetu, o našoj zaštiti, zatim prijevoz, ulaganje u tente mreže, povezivanje različitih e, načina prijevoza, dijeljenje informacija. Mislim da je evropska nadležnost ipak tu nezamjenjiva. S druge strane, znamo da je, je Europa privlačna i mnoge naše zemlje su popularne turističke destinacije no mi želimo privući još više turista iz e, svijeta. I ja dolazim iz Praga, iz e, Češke i turisti koji dolaze e, sa drugog kraja svijeta mislim da će htjeti povezati više oblika turizma na tom svom putovanju dakle možda izlete u prirodu posjet gradovima i tako dalje tako da moramo shvatiti te nove fenomene jer u protivnom nećemo e, dobiti u toj utrci neću se sad osvrnuti na sve što e, je rečeno ali bih doista volio čuti vašu reakciju na naša pitanja i možete li nam reći koji je trend, koji su aspekti, koje su aktivnosti koje su vrijedne kad je riječ o privlačenju turizma u Europu, a koji bi trebalo osnažiti. A s druge strane, što mi u Europskoj uniji ili zemlje članice pojedinačno čine pogrešno? i možda da nam kažete nekoliko riječi e, kako se na Europsku uniju gleda u svjetskoj turističkoj e, organizaciji. Što je s našom koordinacijom, e, s našim predstavljanjem, što je sa našom sposobnošću da se zajedno predstavimo jednim glasom u Europskoj turističkoj, u svjetskoj turističkoj organizaciji. Da li nam nešto nedostaje, da li nedostaje suradnje ili koordinacije? mora li ta e, suradnja biti institucionalizirana. E, ja to ne podržavam, to sad pitam, ne zato što želim reći da ja to podržavam, ali eto, e, razmjenjujemo mišljenja međusobno i sa vama, tako da bih volio čuti što mislite. Hvala vam, sljedeća je Dubravka Šujica. Želim se zahvaliti gospodinu Rifaju što je došao danas na naš odbor i zaista se želim, divim se vašem optimizmu na koji ste način govorili E, vi zagovarate naravno svjetski turizam ali na nama je promovirati europski mi želimo ostati kao europa želi ostati lider u turizmu i radimo sve da to bude naravno pratimo trendove bavimo se i e, ekonomijom dijeljenja i svime onime o čemu ste vi govorili novim tehnologijama klimatskim promjenama i tako dalje međutim postoji ipak jedna e, velika dilema iako ste vi rekli da nikada nas to ne bi trebalo spriječiti od putovanja ali činjenica je da su sigurnosne ugroze danas na djelu i u samoj europi da je schengen poljuljan i zaista to postaje problem. naravno da vjerujem i ja sam optimist da će se to riješiti međutim to je zaista problem. konkretno dolazim E, rekli ste da je ten svjetskog bruto drutvenog proizvoda dolazi iz turizma. ja konkretno dolazim iz zemlje koja je <coughs> hrvatska koja ima seventeen bruto drutvenog proizvoda u turizmu a iz mog rodnoga grada dubrovnika koji ima one bruto proizvoda proizvoda u turizmu i znam da ste posjetili moj grad. E, ponekad se čovjek e, kad dolazi iz ovakve zemlje iz ovakvog grada prepadne da je to jedna monokultura i zapravo da moramo raditi na nekakvoj raznovrsnosti. ali u svakom slučaju ne slažem se s kolegama ili s kolegom koji je govorio o tome da se europa ne bi trebala miješati u, eh, u ove poslove oko turizma. Eh, slažem se da trebamo djelovati ujedinjeno i hvala vam što ste više puta spomenuli riječ zajedno ali naravno da trebamo zadržati bogatstvo različitosti to je ono što nas zapravo i čini europom no imam e, nekoliko kratkih pitanja. E, svi ovi veliki gradovi koje smo ovdje čuli prag barcelona i tako dalje nemaju tog problema ali mi imamo jedan problem koji se zove sezonalnost. imate li odgovor na pitanje na koji način riješiti sezonalnost kad je turizam u pitanju. dakle ja znam da trebaju nove investicije novi sadržaji dalje. međutim čim se pokrene izgradnja nekih novih sadržaja tipa golf terena dalje, javljaju se e, zaštitari ili zaštitnici prirode i vrlo je teško ponekad te nove sadržaje realizirati i spriječiti da, ta, e, da ova grana privrede bude sezonalnog karaktera. imate li možda neku preporuku? E, kulturna baština i turizam su nerazdvojene, na tome sam radila imala sam čak jedno izvješće to je jasno ali postoji isto još, jedna dvojba a to je borba između masovnog turizma kojega dovode kruzeri kojega dovodimo na kruzerima i takozvanog elitnog turizma kako izbalansirati te dvije vrste dakle imala bih pitanje sezonalnost i masovni ili elitni turizam još puno toga je za reći ali vidim da vrijeme odmiče. u svakom slučaju želimo da europa ostane lider i zahvaljujem se na vašem optimizmu i na želji za zajedništvom. Hvala. A sljedeći je gospodin Jakovčić. Ne znam vaše ime, ali dobro. Prije svega bih htio e, zahvaliti se gospodinu glavnom tajniku na njegovom dolasku jer je to dobar momenat da možda malo drugačije pričamo o turizmu u europskom parlamentu nego što je to uobičajeno. I ne mogu se oteti dojmu i našoj diskusiji kada ste krajem maja ove godine bili u hrvatskoj i posjetili i Eh, regiju u kojoj ja živim u kojoj sam vodio tu regiju i puno dao baš za turizam istre uvjeren da je turizam nešto što pomaže eh, svima koji žive na nekom području pa tako naravno i eh, europi i europskoj uniji. kolega lundgren i ja imamo samo jednu sličnost malo smo krupni muškarci. sve ostalo definitivno je različito među nama ja sam definitivno uvjeren da upravo jačanje turizma u koordinativnom smislu na nivou europske unije jača i konkurentnost e, turizma u zemljama članicama jer konkretan primjer ako netko dođe iz kine ili iz sjedinjenih američkih država najradije će posjetiti nekoliko zemalja kao što je to jako dobro rekao gospodin telika i najvjerojatnije je u tom kontekstu dobra koordinacija na nivou europske unije. ja sam vam za vrijeme našeg razgovora u hrvatskoj govorio o tome da sam napisao deklaraciju o europskom turizmu ovdje u europskom parlamentu ona nije dobila podršku većine ali počeli smo ozbiljne razgovore oko toga kako ustanoviti i europsku turističku zajednicu jedno koordinativno tijelo dakle ne novo zapošljavanje ne nove agencije ali koordinativno tijelo koje bi vodila povjerenica bjenkovska jer sam siguran da mi premalo govorimo o turizmu ovdje u europskom parlamentu i na nivou komisije. gospođa Izabela de monte je napravila jedan odličan izvještaj međutim to je sve u ovih godinu i pol dana što smo o turizmu imali u europskom parlamentu i gospodin istvan e, ujhelyi je zaista e, super angažiran oko e, svih stvari koje su nam neophodne u turizmu u europi međutim mi kao destinacija u svijetu padamo vi znate da smo prije ten fifteen godina imali sixty dolazaka svjetskih u europu sada je fifty za fifteen godina predvieno je da e biti forty i to vi jako dobro znate. mi kao europa moramo znati odgovor na to. ne vjerujem da će svaka zemlja lanica pojedinano dati odgovor. Zaključujem, hrvatska možda u ovom trenutku bi mogla biti najmanje zainteresirana za tako neto jer imamo daleko najvei rast turizma unutar europske unije hrvatska ne može biti izolirani otok nijedna država ne može biti izolirani otok kad govorimo o turizmu i zato zagovaram zajedništvo i mogućnost da više zajedno radimo na području turizma u europi. Sada riječ dajem Karlu Koraci iz opće uprave GROW. Hvala gospodine predsjedniče. Želimo također zahvaliti gospodinu Rifaju na intervenciji na ovoj raspravi. Mislim da smo na istoj liniji komisija e, dijeli ovu liniju glavnog tajna svjetske turističke organizacije. Cijeli niz intervenata je rekao da je turizam sektor koji može pružiti cijeli niz mogućnosti gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta u budućnosti. Naravno, komisija ima kao prioritet nova ulaganja i stvaranje radnih, mjeseca, e, radnih mjesta i možemo reći da Europa u sljedećih dvije godine može stvoriti novih 5 e, milijuna radnih mjesta u turizmu i e, vrijednosti od 100 milijardi dolara. Mi također dijelimo analizu kad, koje ste govorili o izazovima. Izuzetno je važno podržati napore naše industrije kako bismo jačali konkurentnost. To je prioritet e, na kojoj komisija radi, omogućavajući bolji pristup financiranju, edukacijama i poboljšavajući kontekst za e, E, poduzeća. Mi također imamo i taj izazov i dijelimo izazov digitalnog gospodarstva. Možemo reći da komisija mora garantirati istovjetne uvjete što se tiče konkurentnosti, no isto tako moramo imati nove službe i nove usluge koje se stavljaju unutar unutarnjeg e, tržišta. A moramo primjenjivati i pravilo proporcionalnosti. E, slažemo se isto tako s tim izazovom održivosti turizma i e, izazova klimatskih e, promjena. Europa je e, avangarda što se tiče borbe protiv klimatskih promjena. I možemo pomiriti s jedne strane konkurentnost sektora turizma, a s druge strane napore na podršci učinkovitosti, energije, energetske učinkovitosti. U tom smislu imamo kružno gospodarstvo koje treba biti podržano. Slažemo se isto tako i s tim izazovom e, e, e, znači olakšavanja dobivanja viza i viznog režima. Naravno, za komisiju, za komisiju je sigurnost jedan od velikih prioriteta, no druge strane moramo imati taj režim olakšavanja dobivanja viza. Imamo zbilja jako dobar, dobru suradnju sa vašom organizacijom i nadamo se da će to tako biti i u budućnosti. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada riječ ima još jednom riječ predsjednik naše radne skupine za turizam. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem na ovoj raspravi, razmjeni mišljenja. Jako mi je drago što sve više kolega govori e, isto što i ja govorim, a to je da želimo više djelovanja, više projekata i inicijativa. E, kako bih tih 10-12 milijuna ljudi koji rade u sektoru turizma kako, kako bismo im pomogli i kako bi oni imali svoju budućnost. I zato bih predložio da od pet minuta koje imam za eh, ovo izlaganje, tri minute pretpustim stručnjacima. Oni su formulirali jedan manifest koji je za nas zakonodavce od vrlo velike važnosti i zato predlažem da damo sada riječ e, na jednu dvije minute gospodinu Fonsantenu e, koji nam može reći nešto o sadržaju tog manifesta to nismo dogovorili i zapravo to je nemoguće jer zapravo kasnimo, tako da vas samo molim da zaključite. U redu, onda ću nastaviti. Čini se da neki političari EU još nisu shvatili da e, zato ima toliko pesimista što mi nismo u stanju razmišljati na jedan fleksibilan, otvoren način dakle na primjer ovo što niste omogućili da riječ uzme stručnjak e, jedan primjer za to. Mislim da po našim, našem poslovniku nije zabranjeno da se neko odrekne e, vremena koje mu stoji na raspolaganju za izlaganje u korist nekog drugog. Mi smo odbor za transport i turizam i e, kod nas go, imaju riječ samo članovi odbora. E, naravno da sam dao riječ predstavniku komisije, to je za nas e, e, to je pravilo kod nas, naravno da su moguća, e, moguće iznimke, ali u ovom slučaju smo u zakašnjenju, u vremenskom zakašnjenju. A sada riječ ponovo dajem gospodinu Rifaju, izvolite. Mislim da sam vidio ovdje iz prve ruke operativne izazove Europske unije i osjećam se krivom, krivim. Gospodin Desandander je dobar predstavnik, ali sigurno ćemo imati prilike to napraviti. E, shvatio sam da imam šest ili sedam minuta kako bi odgovorio. Bilo je trinaest govornika, volim broj trinaest, e, suprotno onom nekom javnom uvjerenju no mislim da će biti jako teško odgovoriti na sve komentare i pitanja, onda ću e, biti kratak i napraviti zapravo određenu kompilaciju. Od mog dobog prijatelja iz Španjolske dobio sam pitanje, ta zemlja nam je izuzetno važna. Imali smo zapravo to e, pitanje vezano uz kontrolu turizma ja sam e, optimist i nekako možda i ponekad imam iskrivljeno viđenje jer sam optimist. No, ja stvari vidim na sljedeći način. Kad e, imamo vodu koja se prelijeva, onda ju usmjerimo u nekom drugom pravcu. I E, mislim da ne, ne možemo ni u kojem slučaju zaustavljati vodu i stvarati si probleme, nego ju preusmjeravati. Drugo, kad govorimo o godini 2018. godine, europskoj godini, mi bismo to u potpunosti podržali. E, znači glavna e, skupština Ujedinjenih naroda je odlučila da će 2017. godine e, proglasiti godinom održivog turizma i moramo biti svi usmjereni u tom smislu ostvarenja održivih razvojnih ciljeva. A kad govorimo o otvorenosti i tome da to može dovesti do problema što se tiče rasta turizma. Ja u to sumnjam. Mi prepoznajemo da imamo cijeli niz kratkoročnih implikacija kriza. No, naše iskustvo govori da je oporavak uvijek vrlo brz. Industrija je vrlo otporna industrija i ona se ne predaje. Kad sam bio prošli tjedan u Parizu, ja sam sletio e, pola sata prije tragičnih e, e, događaja i vidio sam utjecaj i posljedice tih događaja. A sljedeći dan E, želio sam vidjeti koliko će zapravo biti otkažanja sastanaka sa hotelijerima koje sam imao. Ali mogu reći da se vrlo brzo sve vratilo u normalu i možemo reći da ovaj kratki rok zapravo nešto u prirodi naše industrije. Kad e, govorimo o pojmu e, turizma povezanih sa novim iskustvima i avanturama, to je nešto što je izuzetno važno. Mi e, u okviru svjetske turističke organizacije e, radimo na cijelom nizu projekata e, sa Europskom unijom, no rast se mora koristiti kako bismo imali održivi, odgovorni turizam, održivi e, razvoj. Ne samo što se tiče e, klimatskog aspekta, nego moramo raditi i na okolišnoj i na socijalnoj održivosti. Trebamo u svakom slučaju i e, uzeti u obzir znači ovaj projekt održivosti hotela. To je jako važan projekt Imamo znači velike hotele, imamo velike hotelske korporacije od kojih se traži profit. I ono što je važno je da podržavamo prave politike. U okviru tog projekta imamo zbilja jako dobru podršku Europske unije, a u tom projektu se želi smanjiti znači potrošnja energije srednjih i e, velikih hotela za 17% i naš je cilj također 20%. Mi smatramo da je to moguće za sve. Mi smo u pet europskih gradova to e, testirali i nastavit ćemo sa projektom. A sada se e, vraćam na važnu intervenciju gospodina Landberga. Neću ulaziti u e, vrijednosti E, ili e, promašaja Europske unije i možemo reći da je zapravo i veličina i ljepota Europske unije da možemo tu izraziti svoje mišljenje. No ja smatram da Europska unija povezana sa pozitivnim e, pozitivnom moći. A željeli bismo da se ta moć pretvori u model kad sam e, govorio e, o tome, onda nisam samo mislio e, Europu, nego i cijeli svijet. Ima nas puno optimista i sanjara, no mi želimo jednostavno bolji svijet otvorenih granica, visoke sigurnosti i slobode govora i izražavanja. To je model koji me interesira. I, a slažem se s vama da e, vam Europa uvijek ne treba govoriti šta trebate raditi. No, Europa treba u svakom slučaju promovirati E, destinacije a ali ono što zapravo trebamo e, imati na umu da destinacije prije svega promocija destinacije na tom lokalnom nivou i promocija e, neke destinacije odgovornost određene destinacije određenog grada muzeja u tom gradu i tako dalje no imamo zbilja moć ove industrije i ako imamo političku volju onda je sve puno lakše. No ako govorite o turizmu, o nečemu čime se ne morate baviti, koji nije u vašoj nadležnosti, onda možemo reći da to olakšava stvari. A suprotno, e, naravno, stvara bolji okvir. Što se tiče standarda, moramo smisliti e, točne i jasne e, propise i pravile. Znači, i u tom smislu ono što kažete, gospodine Larenberg, ja pozdravljam. Treće, morate biti svjesni E, da nam morate pomoći kako bismo e, podigli svijest o turizmu. Europa je e, znači najveća destinacija turizma, više od 50%. No, moramo isto tako turizam upisati i u nacionalnu i u europsku politiku. Imamo na Maldivima, na Kubama, u Indoneziju, u Kini, u Japanu cijeli niz e, znači e, zemalja ima zapravo taj e, turizam stavljen puno više na političkom dnevnom redu nego Europa na primjer a sljedeća intervencija govorila o tome zašto je Europa toliko važna. Ona je važna zato što je ona mjesto rođenja, turizma. Vi ste zapravo mjesto gdje imate taj, to crpilište različitih znanja i vještina. E, ono što je potrebno je da se to podržava isto tako i na vladinoj razini. A kad govorimo o radnim mjestima, onda trebam reći da 12 milijuna e, osoba u Europi su u, zaposleni u okviru Europ, e, turističkog sektora. Slažem se sa tim aspektom kvalitete Eh, radnih mjesta. Turizam u tom smislu nema dobu, dobru reputaciju. Moramo u svakom slučaju biti konzistentni sa međunarodnim standardima, te radna mjesta u okviru turizma moraju postati puno atraktivnija u tom smislu i kvalitetnija. Oprostite mi, malo sam se izgubio jer ponekad ne uspijem pročitati ono što sam napisao no želim se usredotočiti na ono što je rekla ova prekrasna osoba e, dama iz Hrvatske. Vi ste mi postavili neka e, tehnička pitanja što se tiče e, sezonalnosti, to je povezano sa radnim mjestima, to je zapravo bolest, to je izazov. Jer kad investirate u nešto, kad puno u nešto uložite, a kad onda možda, na primjer, polovica godine možete to iskoristiti, onda je to problem za, za radna mjesta, za ulaganja, za sve uključene u, to. Zbog toga moramo diversificirati e, e, proizvod. E, moramo biti svjesni da odlazak na more nije samo sunčanje. To je E, zapravo e, mnogo romantičnije ići u zimi, na primjer, na more. Hrvatska je u tom smislu izuzetno e, romantična i možemo reći da od davnih dana još iz Austro-Ugarske se tamo ljudi išli u zimi. To je prekrasno mjesto. Moramo promijeniti taj način razmišljanja e, što se tiče turizma na Mediteranu. Gospodine predsjedniče, oprostite, vjerojatno sam e, e, propustio odgovoriti na cijeli niz vrlo dobrih intervencija, no bilo ih je e, 13 i morao sam nekako malo kompilirati svoje odgovore, no sva, sve intervencije su bilo izuzetno važne, izuzetno zanimljive. Znači, gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče, radit ćemo zbilja e, s vama kako bismo ustanovili još e, snažnije i bolje e, veze i suradnju jedni s drugima. Hvala vam. So, Mr. Rifa, thank you very much. Gospodine Rifaj, hvala vam na vašim odgovorima na ovoj plodnoj diskusiji i nadamo se da ćemo se uskoro ponovo sresti. Hoćete. Doviđenja.